Okay, colleagues. Good morning Dobro vam jutro poštovani kolege, dobrodošli na drugi dan našeg rada. Idemo na točku 16, a to je izvješće o našoj misiji u Libanon. Htjeli bismo također iskoristiti ovu priliku kada ćemo čuti to izvješće da porazgovaramo o poukama, da vidimo što možemo naučiti i što možemo naučiti u pogledu našeg odgovora eh, na krizne situacije eh, u području obrazovne politike. Svi znamo da eh, povjerenik Stilijanides radi sve što može kako bi se pobrinuo da što veći dio naše humanitarne pomoći odlazi upravo za obrazovne svrhe i već je postigao da se iznos e, podigao sa 2% na 6%, no kao što znamo sredstva humanitarne pomoći mnogo su manja od iznosa naše razvojne pomoći, a u Libanonu imamo i druge e, vrste pomoći koju tamo pružamo, koje se pružaju kroz različite glavne uprave, dakle različite dijelove komisije. E, tog dana ja sam također trebala sudjelovati u misiji u Libanonu, nažalost nisam uspjela onamo otputovati, provela sam mnogo sati na E, hitro u zračnoj luci i zato mi je iznimno drago da smo imali iznimno sposobne kolege i kolegice u našoj misiji. Izvješće možete pronaći u materijalima, a ja bih sada pozvala gospodina Norberta Noizera da nam nešto kaže o tome što su ondje vidjeli. Brine nas što je u Libanonu broj djece koja ne pohađaju školu još uvijek veoma visok. To je bila glavna svrha naše misije da vidimo e, zašto se to događa i kako možemo pomoći da više djece sudjeluje u obrazovnom procesu. Dakle, čut ćemo najprije izvješće gospodina Nojzera, a nakon toga ćemo čuti predstavnike različitih glavnih uprava Europske komisije koji će nam reći e, što se tamo događa i što možemo više učiniti. No, izvolite, Norbert. Hvala vam lijepa, Linda. Naše putovanje u Libanon, vjerujem, bilo je potrebno i korizno obrazovanje izbjegličke djece jedan je od naših prioriteta. Tijekom posjeta u Libanon vidjeli smo koliko je taj prioritet uistinu važan. U Libanonu se mnogo toga provodi i događa, ali još uvijek mnogo toga treba poboljšati. Mi smo nama otišli u zanimljiva vremena. Došli smo u trenutku kada je nakon dvije i po godine Libanon napokon izabrao predsjednika. A kada smo otišli iz Beiruta, eh, tri dana nakon toga, nova vlada je također E, došla na dužnost nakon pauze od dvije i po godine. To znači da se situacija u Libanonu stabilizirala unatoč e, teškoćama i unatoč e, dugogodišnjoj političkoj nestabilnosti. Mislim da trebamo e, doista pomno pratiti što se događa u e, Libanonu u sklopu naše vanjske politike. Situacija sa izbjeglicama iz Sirije ondje neusporediva je sa situacijom u Turskoj. Za razliku od Turske u Libanonu nema izbjegličkih kampova nema organiziranog smještaja izbjeglica, općenito govoreći sve je veoma kaotično. Većina izbjeglica pokušava ostati u blizini sirijske granice i to su sve improvizirani smještajni objekti i vlada zapravo nema nikakvu politiku u pogledu izbjegličkih kampova, odnosno oni ih čak i ne žele. Ne žele da sirijske izbjeglice ostanu u Libanonu, pa samim time nemaju nikakvu politiku integracije. No, unatoč tome svjesni su da kada je riječ o e, školskom obrazovanju potrebno je mnogo više učiniti za tu djecu. No, kad govorimo o školstvu, situacija je u samom Libanonu za Libanonce iznimno teška e, stanje u državi je takvo da oni ne uspijevaju pružiti odgovarajuće obrazovanje za svoju djecu, a povrh toga naravno ima mnogo djece i mladih iz Sirije koji također imaju pravo na obrazovanje i izobrazbu. To je velik izazov koji libanonska vlada želi riješiti i na određen način na tome već i rade. No, financijski zahtjevi su golemi. Ako imate obrazovni sustav koji ovako i onako stvara deficit, a u njega treba uključiti još velik broj djece, onda je potpuno jasno da im je potrebno mnogo više novca. I moram reći da je novac to što im nedostaje a ne volja. Oni naime imaju mnogo premalo učitelja, nastavnika, većina obrazovanja sirijske djece događa se u poslijepodnevnim satima eh, u skupinama koje su odvojene od libanonske djece i to se smatra nužnim mi smo kao delegacija parlamenta istakli da je važno raditi na integraciji um, sirijskih izbjeglica i libanonskog naroda, drugim riječima da se i djeca trebaju školovati zajedno gdje god je to moguće. Također um, one općine i gradovi u kojima se nalazi velik broj izbjeglica naravno trebaju posebnu pomoć. E, libanonska vlada to nastoji riješiti, ali nužno im je potrebna financijska pomoć. Još jednu stvar želim spomenuti koja će pokazati koliko je tamo situacija kritična nakon što su izbjeglice u Libanonu provele već dvije i po ili čak tri i po godine postoji velik problem sa vodovodom i sa odlaganjem otpada, tako da sada u određenim područjima e, je broj stanovnika porastao za četvrtinu ili čak za trećinu. Dakle, možete zamisliti koliko je teško osigurati čistu vodu i odvoz otpada. Zato Europska unija se mora uključiti u rješavanje problema zaštite okoliša u tom području. Mnoge nevladine organizacije ondje djeluju, ali kao i obično to je samo kap u moru. Dakle, sve dok je situacija u Siriji nesigurna um, i dok se ne može predvidjeti daljnji razvoj situacije, sirijske izbjeglice ostaće ondje, iako se većina njih želi vratiti kući. Postoji veoma mali broj njih koji bi htjeli otići iz Libanona i tražiti svoju budućnost u Europi. Općenito govoreći, ono što radi libanonska vlada koja je nedavno stupila na vlast e, trebamo pohvaliti e, kao što smo to nedavno učinili i sa turskom vladom i trebamo im osigurati odgovarajuću pomoć oni doista rade neke dobre stvari i mislim da mi kao odbor trebamo nastaviti pratiti ovu temu, moramo se pobrinuti da obrazovna politika bude jedan od ključnih prioriteta kada govorimo o djeci izbjeglicama. Ako se situacija za četiri ili pet godina smiri, odnosno ako se smiri pa za četiri ili pet godina e, oni budu mogli se vratiti u Siriju, to će biti izgubljeni naraštaj, čitav naraštaj djece koja nisu dobila nikakvo obrazovanje. Mislim doista da smo otišli u Libanon u pravom trenutku da vidimo situaciju, ali istodobno paralelno E, treba odraditi mnogo političkog posla. Trenutačna vlada u Libanonu je uvelike proeuropska i treba im pružiti potporu. Primjerice različite političke skupine u Bejrutu blokiraju ulice kako bi skrenuli pozornost na svoje ciljeve, ali jednako tako ima mnogo nevladinih organizacija koje surađuju sa čitavim političkim spektrom i takve stvari Europska unija u budućnosti treba poduprijeti. Hvala vam lijepo Norberte. Enrike, izvolite. Hvala vam lijepa. Norberte, hvala na ovom izvješću. Imam nekoliko komentara. Prije svega, Libanon je veoma važna zemlja kad govorimo o problemu izbjeglica u svijetu. Oni koji su došli u protekle tri godine u Libanon iz Sirije ili iz drugih područja zahvaćenih sukobom, Eh, dakle već su čitav niz godina ondje. Libanon je također zemlja koja desetljećima prima palestince, eh, dakle imaju dugu povijest prihvaćanja izbjeglica iz eh, zona zahvaćenih sukobima u toj regiji. Kad govorimo o broju stanovnika Libanona, odnosno o omjeru u odnosu na broj stanovnika Libanon je prihvatio najveći broj izbjeglica na svijetu. Dakle, svaki treći čovjek koji živi u Libanonu nije Libanonac podrijetlom. I doista je pravo čudo da je takva zemlja u kojoj postoje različite religije, različite političke skupine, koje djeluju na temelju različitih strategija u odnosu na e, pojedine sukobe, da su dakle uspjeli zadržati stabilnost e, u pogledu svog odnosa prema izbjeglicama. No, to je zemlja koja se permanentno nalazi izložena riziku. E, neki od nas posjetili su Libanon, ja sam bio također ondje i tamo možete vidjeti koliko je to sve neobično. Predsjednik je predstavnik jedne manjine, premijer je predstavnik druge manjine, predsjednik parlamenta je predstavnik neke treće manjine i svi oni stalno međusobno prigovaraju. Naravno, imali su i građanski rat, bili su pod okupacijom Izraela, dakle situacija tamo je iznimno složena. Glavno e, što Norbert navodi u svom izvješću jest da bi Europska unija trebala pomoći Libanonu podržati političku stabilnost i gospodarsku stabilnost u toj zemlji. I mislim da je to poruka, odnosno zahtjev koji bi ovaj odbor uvijek trebao ponavljati E, u ime Europske unije. Pojačali smo proračun e, za obrazovanje u sklopu naše humanitarne pomoći, dakle općenito kad govorimo o čitavom proračunu Europske unije i to je nešto za što se ovaj odbor stalno zalagao. Zahvalni smo povjereniku Nidesu što se uspio izboriti da se poveća iznos za obrazovanje. Mislim da stalno moramo biti svjesni da ako doista postoji jedna zemlja kojoj je potrebna pomoć, to je Libanon. Hvala vam Norbert. Hvala na vašem izvješću. Nekoliko sam stvari htio reći općenito o Libanonu. E, dakle, e, ovo što ste rekli za e, djecu izbjeglice iz Sirije vezano uz obrazovanje u Libanonu ima i jedan drugi element. Jedan od razloga što oni ne idu u školu je da ne žele da ih se ondje identificira, odnosno da e, vlasti registriraju njihovu nazočnost u Libanonu, a vlasti to ne olakšavaju. Naime, ako u Libanonu znamo da je broj stanovnika oko 4 milijuna, a došlo je gotovo milijun izbjeglica iz Sirije, onda da kako ne želite e, da e, onamo dođe još izbjeglica mislim da bismo mogli svakako pomoći u smislu učitelja. Enrike, Enrique, tamo nije riječ o manjinama. U Ustavu Libanona piše da predsjednik mora biti predstavnik jedne muslimanske skupine, a premijer iz druge. Mislim da je integracija ograničena jer bi za integraciju trebalo provesti novi popis stanovnika koji bi mogao pokazati da su omjeri različitih e, etničkih skupina različiti u odnosu na e, ono kakvi su bili prije određenog broja godina kada se donosio ustav. E, proračun je nestabilan kod njih parlament ne donosi proračun, a mi smo zauzeli formalni stav i rekli smo ne možemo vam dati financijsku pomoć sve dok ne donesete svoj proračun. No znamo da postoji nekoliko načina mm, koji nam ipak omogućavaju da pomognemo Libanonu. Ondje je u rujnu prošle godine kada sam bio u tom posjetu E, bilo e, službeno registrirano 1,1 e, milijun izbjeglica, mi bismo ih mogli uzeti polovicu, ali mi to nismo učinili. Dakle, mogli bismo ih uzeti i distribuirati po Europi, ali to nismo učinili. Znamo da postoji nevoljkost mnogih europskih zemalja da uopće uzimaju izbjeglice. Drugim riječima, ne možemo uzeti izbjeglice iz Libanona, dakle, to ostavlja jedinu mogućnost da im damo novac. I to onda naravno uzrokuje probleme jer dakle problem je sa kao što ste rekli sa vodoopskrbom, odvozom otpada, Libanonci su kreativni, pronalaze neka rješenja, ali problemi su takvi da se s njima doista teško mogu nositi. poručio bih ovom odboru, drugim odborima, svima koji odlaze u Libanon i vraćaju se s izvješćima, da svi zajedno moramo reći da je takvo stanje neodrživo. Mi smo bili ondje u rujnu ispred odbora Libe, predsjednik tada još nije stupio na vlast izbjegli su bili u tijeku, bilo je potrebno da se postotak potpore predsjedniku poveća kako bi, se, on, kako bi on mogao stupiti na vlast. Mi smo stalno davali neku potporu u ime Europskog parlamenta, ali ništa se nije dogodilo. Dakle, oni još uvijek imaju 300 tisuća palestinaca, 1,1 milijun sirijaca ili 1,2 milijuna i ako stalno budemo kasnili sa našom pomoći u zemlji koja je institucionalno i onako slaba, ništa nećemo postići. Zato mislim da je važno da prevladamo sve te prepreke i da se doista pobrinemo da se nešto riješi. Djeca neće ići u školu tako dugo dok zemlja ne pristane registrirati njihove roditelje, a ne žele registrirati njihove roditelje zato što će to još više povećati broj izbjeglica. Ili roditelji moraju platiti za dozvolu boravka u zemlji, oni si to ne mogu priuštiti pa nemaju dozvolu boravka i samim time ništa se ne događa. Dakle, moramo pronaći neko drugo rješenje zajedno s Libanoncima Libanonci kažu da postoje područja uz granicu na koja se izbjeglice doista već mogu vratiti. Možda bismo im s time mogli pomoći i reći da postoje sigurna područja s druge strane granice i nekoliko stotina tisuća izbjeglica moglo bi se onamo vratiti. Tamo se ništa ne događa, nema vojnih operacija, nema ratnog djelovanja u tom području. Dakle, mislim da je situacija iznimno teška, mi stalno govorimo kako pokazujemo svoju solidarnost, ali moramo biti dovoljno iskreni, i reći da u slučaju Libanona postoji vrlo mali broj mjera kojima možemo poboljšati situaciju. Hvala vam lijepo, trebala sam vam izraziti dobrodošlicu u našem odboru, vi ste nam se sad pridružili, a jednako tako pozdravljam i gospođu Željanu Zovko koja je zamijenila gospodina Štira, dakle vi ste i e, nova članica parlamenta, a ne samo našeg odbora. Hvala vam lijepo, hvala vam na toploj dobrodošlici. Ispričavam se što nemam iskustva u ovom području, no željela bih reći da me doista dirnulo izvješće o vašoj misiji u Libanon. Slažem se sa kolegom gospodinom Engelom, budući da i sama dolazim iz područja Bosne i Hercegovine pa znam da je iznimno važno voditi računa o etničkoj ravnoteži i u Bosni i Hercegovini postoje i kršćani i muslimani i imamo sličan ustav i znam koliko je vlada zainteresirana da se nešto ne promijeni, a što bi dovelo do promjene omjera stanovnika e, koji pripadaju različitim skupinama. U svakom slučaju moramo voditi računa o tome da djeca E, moraju imati obrazovanje, inače to može dovesti do porasta terorizma, delikvencije i ostalih problema, ali isto tako trebamo voditi računa o činjenici da možda vladi moramo pomoći na neki način koji neće dodatno povećati nestabilnost u zemlji time što će se povećati broj pripadnika određene skupine jer to naravno može utjecati i na ustav i na e, budući popis stanovnika. Dakle, odbor o tome treba voditi računa i mislim da treba tražiti neka rješenja. UNESCO je dobar primjer kako se rješenja mogu pronaći, također se toga sjećam iz svog iskustva u Bosni i Hercegovini, pa možda bismo mogli iskoristiti neka njihova mišljenja, možda bismo mogli uzeti neka, neke njihove stručnjake kada donosimo zaključke, jer obrazovanje nikad ne bi trebalo biti političko pitanje. Evo, to je ono što sam htjela reći. Hvala vam lijepa. Hvala i vama i hvala vam što ste nas podsjetili da imamo primjere ovakvih problema i na vlastitom tlu vrlo blizu Europske unije. Dakle, u Libanonu imamo doista kompliciranu povijest, a sada ćemo čuti od predstavnika Europske komisije Fabien Bezon iz Glavne uprave za susjedsku politiku i pregovore o proširenju. Vjerujem da ćete također nešto reći vezano uz financiranje, dakle koje je stav Europske unije u pogledu financiranja Libanona. Enrique, kratko, izvolite. Da, samo bih vas htio podsjetiti da je jedno od načela humanitarnog djelovanja neutralnost. Hvala vam lijepo, gospođo Bezon. Zahvaljujem. Prije svega ja dolazim iz glavne uprave NIR, dakle glavne uprave za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, pa ću govoriti o razvojnoj pomoći. Reći ću da je ovo relevantno izvješće koje sveobuhvatno govori o ovom problemu, problemu koji trenutačno postoji u Libanonu. Mi Libanonu pružamo potporu od prvoga dana, dakle od samog izbijanja sirijske krize, odredili smo 880 milijuna eura za tu pomoć i Europska unija je najveći donator e, koji izdvaja sredstva za obrazovanje izbjeglica. Za tu svrhu e, odvojili smo 190 milijuna eura. E, dakle 42,5 milijuna samo u razdoblju od 2012. do 2016. Za razdoblje 2016-2017 za ovu školsku godinu e, plaćamo školarinu za svu djecu, uključujući i libanonsku djecu. Jer kao što izvjestitelj kaže, e, obrazovanje nije problem samo za sirijsku djecu, e, već javni sektor u Libanonu e, organizira i osigurava obrazovanje samo za trećinu libanonske djece a e, i to čak niti to na odgovarajući način a za dvije trećine djece obrazovanje pružaju privatne institucije dakle mi sada e, plaćamo školarinu za svu djecu sirijsku i libanonsku dakle problem više nije financijski imamo dva glavna problema jedan jedno je kvaliteta obrazovanja, a drugo je pohađanje škole, odnosno sudjelovanje u obrazovanju. E, što se tiče kvalitete, to je strukturalni problem, kao što kaže izvjestitelj, škole su u lošem stanju, učitelji nisu dovoljno kvalificirani, loše su plaćeni i slično. Dakle, samo polovina sirijske djece pohađa školu i to zbog prepreka obrazovanju, a te prepreke dobro opisuje izvješće organizacije Human Rights Watch. Dakle, tu je riječ o boravišnim dozvolima, odnosno o registraciji izbjeglica. Naime, 200 dolara na godinu za sve starije od 15 godina treba platiti za e, produljenje boravišne dozvole e, na godinu dana. Većina ljudi to ne može platiti. Također jedna četvrtina izbjeglica uopće nije registrirana u e, evidencijama UNHCR-a. Dakle, imamo strukturalni problem s jedne strane, a s druge strane problem povezan sa izbjeglicama koji žive u Siriji, a koje sirijske vlasti ne priznaju u potpunosti. Kada je riječ o drugim preprekama, dakle osim same registracije i boravišnih dozvola, imamo i problem prijevoza. Međunarodna zajednica plaća troškove prijevoza, ali te usluge prijevoza su nepouzdane i to me dovodi do veoma važnog pitanja koje je prepoznala i vaša misija, a to je pitanje praćenja. Dakle, kako ćemo pratiti što se događa, kako ćemo se pobrinuti da se autobusi za prijevoz djece doista pojave svako jutro i da postoje odgovarajuće mjere e, koje su organizirane za sirijsku djecu, recimo e, jezična nastava jer dio nastave se odvija na francuskom ili na engleskom jeziku. Dakle, kako se možemo pobrinuti da se sve zacrtane aktivnosti redovito i provode? To je veliki izazov koji stoji pred nama i e, u svezi s ovim pitanjima e, stalno razgovaramo sa UNICEF-om koji je naša glavna provedbena e, agencija, dakle radimo i sa čitavim nizom nevladinih organizacija, ali kad je riječ o formalnom obrazovanju, a njega organizira UNICEF. Dakle, o svim ovim pitanjima razgovaramo s njima, ali naravno razgovaramo o svemu tome i sa libanonskom vladom već sam rekla, za nas je ovo glavni prioritet kad govorimo o potpori koju pružamo Libanonu u kontekstu sirijske vlade. A naravno to je i dio novog e, ugovora sa sa Libanonom gdje se traže bolji uvjeti za sirijske izbjeglice i olakšavanje pribavljanja boravišne dozvole. Što se tiče proračunske potpore, doista Libanonu ju ne možemo pružiti jer oni još od 2005. godine nemaju proračun koji bi donio um, koji bi donio njihov parlament i naše proračunsko tijelo stoga ne omogućava proračunsku potporu. No, da li to znači da ne pružamo pomoć? Ne, nikako. Mi naime dajemo novac UNICEF-u i taj novac ide na poseban bankovni račun za e, obrazovanje u Siriji. Dakle, e, financijski problem ne postoji, problem je strukturalni i problem je to što na, problem je odnosa libanonske vlade prema sirijskim izbjeglicama. Dobra vijest je da imamo novu vladu i novog izabranog predsjednika u Libanonu i novi ministar obrazovanja je spreman razgovarati o svim ovim pitanjima, dijeli našu zabrinutost, naše E, delegacija u Libanonu susrela se s njim 17. siječnja. On je priznao da je situacija daleko od idealne u pogledu sirijskih izbjeglica, ne samo u području obrazovanja i čini se da je nova vlada odlučila promijeniti takvu politiku. Još moramo vidjeti kako će se stvari razvijati, ali za nas je ovo za sada dobra vijest. Što se tiče obrazovnog sektora, novi ministar obrazovanja podastro nam je svoje prioritete, to je povećanje kvalitete, obrazovanja, praćenja načina na koji se koriste sredstva, proširivanja obrazovnih usluga na svu sirijsku djecu koja trenutačno e, nisu uključena u obrazovanje, zatim poboljšanje školske infrastrukture. Inače postoji proračun za e, poboljšanje e, školske infrastrukture, ali bivši ministar sredstva nije koristio za tu svrhu. Dakle, problem nije financijski. I peti prioritet je strukovno obrazovanje i usavršavanje. Kada je o tome riječ i u tom području dijelimo zabrinutost, naime krajem prošle godine odredili smo 4,2 miliona eura za program koji će omogućiti strukovno obrazovanje koje je više usredotočeno na praksu i od kojeg bi koristi mogla imati i libanonska i sirijska djeca. U zaključku mogu reći da se slažemo sa vašim izvješćem, da blisko pratimo situaciju na terenu i putem naše delegacije u Bejrutu, a i sami kroz politički dijalog koji vodimo sa libanonskom vladom. Hvala vam lijepo. Bilo nam je zanimljivo čuti ovo što ste nam rekli jer se razlikuje od e, onoga što smo čuli od nekadašnjeg ministra, odnosno što je rekao našoj delegaciji. Sada iz glavne uprave EKO, Judith Barna. Molim vas da imate na umu da ovo želimo dovršiti do 10 sati. Dakle, Judith Barna iz eh, glavne uprave EKO. Hvala. Nakon eh, vrlo sveobuhvatne prezentacije kolegice iz glavne uprave NIR. Neću ulaziti u puno detalja, veći dio sredstava za obrazovanje u Libanonu dolazi upravo iz glavne uprave NIR. Međutim, želim spomenuti da glavna uprava EKO i glavna uprava NIR angažirano surađuju e, temeljem e, humanitarnog okvira i bave se pitanjem obrazovanja iz različitih perspektiva. proteklih godina za obrazovanje e, mi smo podržavali neformalne oblike obrazovanja za sirijsku djecu i to je jedan program integracije za ranjivo stanovništvo. Osim obrazovanja, glavna uprava Eko se također bavi temeljnim uzrocima zbog kojih djeca ne pohađaju škole, to je već spomenuto, dakle njihov pravni status i slično. Mi također surađujemo s partnerima kako bismo smanjili opasnost od toga, od pojava kao što je dječji rad, što je već istaknuto u izvješću parlamenta. Što se tiče ovog izvješća misije parlamenta, e, glavna uprava EKO prepoznaje potrebu da se nastavi zagovarati da svi sirijski izbjeglice dobiju pravni status, potreban je e, više sektorski odgovor i potrebno je ukloniti prepreke za školovanje djece. Potreban je mehanizam za neovisno praćenje e, što treba integrirati u školske programe, to bi bilo ključno za transparentnost i na kraju moramo nastaviti bolju integraciju formalnih i neformalnih oblika obrazovanja te treba e, u suradnju uključiti međunarodne i nacionalne nevladine udruge. Osim toga mi pozdravljamo ovu priliku e, koju nam je dao odbor za razvoj da nešto kažemo o stanju obrazovanja u hitnim situacijama. To je pitanje kojim se bavi povjerenik Stiljanides, a pretpostavljam i neki članovi vašeg odbora. sve se više prepoznaje važnost e, obrazovanja. Međutim, u brojnim e, sukobima i kriznim situacijama još uvijek e, nema prioriteta. Situacija se promijenila u našoj glavnoj upravi proteklih godina otkad je e, povjerenik Stiljanides stupio na dužnost, obrazovanje je dobilo veću važnost od 2012. godine. Mi smo izdvojili gotovo 100 milijuna eura iz sredstava za humanitarnu pomoć i dakle to smo upravo namijenili obrazovanju. Naše aktivnosti se bave formalnim i neformalnim obrazovanjem kao i drugim aktivnostima kao što je psihosocijalna pomoć e, te obrazovanje za životne vještine. Imamo još samo jednu minutu, a vidim da i glavna uprava DEVKO također želi uzeti riječ. Tako da već smo razgovarali o obrazovanju, a i znamo stav povjerenika Stiljenidesa, pa vas molim samo da se koncentrirate na ono najvažnije. Dakle, što bismo trebali poduzeti sada? Jer mi dobro poznajemo tematiku, a Nažalost, moramo nastaviti sa drugom temom od 10 sati. U redu, evo ja ću prijeći na zaključke. Dakle, želim reći da smo mi mnogo toga učiniti, sa nam treba jedan pristup obrazovanju koji će biti više strateški i iz tog razloga e, glavna uprava EKO radi jednu analizu dosadašnjeg rada. E, dakle, ono što možemo zaključiti temeljem te analize jest da su financijska sredstva glavne uprave EKO omogućila da se poboljša humanitarna pomoć i aktivnosti. Te aktivnosti su također poboljšale psihosocijalno e, blagostanje djece i također se poboljšala spremnost u zajednicama i smanjio se rizik mi također naglašavamo ovdje čitav niz e, preporuka na kojima ćemo raditi u predstojećim mjesecima, kao što je jačanje političkog i strateškog okvira, zatim e, poboljšanje metodologije za ocjenu, kvalitete aktivnosti, e, izrada, odnosno poboljšanje kapaciteta djelatnika i povezivanje humanitarnih i razvojnih aktivnosti u području obrazovanja. Želim naglasiti, s obzirom da su ovdje e, i druge glavne uprave komisije, da mi imamo zajednički interes da radimo na obrazovanju, te da ćemo na tome raditi u predstojećim mjesecima. Ispričavam se što sam vas morala prekinuti i sigurna sam da ćemo imati još koju priliku da porazgovaramo o ovoj općoj temi, ali evo, nažalost, sada nemamo više vremena. Ovdje je i gospođa Liha Matejček iz glavne uprave Devko. Matejček, nadam se da sam dobro izgovorila vaše prezime. Da, dakle, ne moramo više ništa općenito. U redu, ja ću vrlo kratko. Želim zahvaliti svima na izlaganjima i zahvaljujem što ste pozvali našu glavnu upravu na ovaj važan dijalog. Htjela bih samo naglasiti potrebu da svi budemo svjesni e, našeg pristupa zajedno sa vladama i humanitarnim organizacijama kako bismo mogli zapravo brže reagirati. A sukladno novom e, okviru Europske unije o prisilnom preseljenju i razvoju. Sada ću nešto reći e, što radimo vezano uz povezanost humanitarne pomoći i razvojne pomoći. Kao što znate, mi podržavamo razvoj e, obrazovanja u krizama. Mi smo izdvojili 206 milijardi eura za 12 zemalja. E, također pokrećemo za nekoliko tjedana novi program u iznosu od 25 milijuna eura, što bi nam trebalo omogućiti da se pokriju potrebe području obrazovanja u e, Libanonu, Dakle, to su posebno područja obuhvaćena krizom, a e, naglasak će biti e, na obrazovanju izbjeglica. Mi pozdravljamo i novu platformu dakle, povjerenik Mimica je u sastavu skupine na visokoj razini, dakle, to je jedan e, fond koji se već bavio pitanjem obrazovanja u kriznim situacijama i već smo izdvojili sredstva za Čad, Jemen, Etiopiju Siriju i isto tako globalni kaster za obrazovanje u e, hitnim situacijama kroz UNHCR. Europska komisija je najveći donator e, globalnom partnerstvu za obrazovanje Riječ je o iznosu 375 milijuna eura, dakle Europska unija je najveći donator, kao što smo čuli i od kolega. Prema tome e, trebamo zapravo biti vidljivi, moramo imati aktivnosti koje su više ciljane. Broj e, država obuhvaćenih sukobom se povećao, e, dakle od jedne 2003. do 28 2016. godine. Dvije trećine, odnosno 65% sve djece izbjeglica u dobi od 5 do 17 godina e, žive u tim zemljama. E, Devko je također spreman uključiti se u konstruktivan dijalog e, na ovu temu. Hvala. Vidim da sve tri glavne uprave rade na području obrazovanja u kriznim situacijama. Dakle, bilo bi dobro kada bismo dobili predođbu o tome što zapravo u cjelini radi Europska unija na području obrazovanja i na taj način smo to mogli predstaviti i našim vanjskim partnerima jer ovako imamo samo uvid u pojedine resore. Znam da postoji dakle veza između hitne pomoći i dakle pomoći u ovim situacijama. I vidim da i e, Europska služba za vanjsko djelovanje želi uzeti riječ. Izvolite, dakle je iz odjela za Bliski istok. Hvala, također pozdravljam ovo izvješće. Mislim da je ova misija bila pravovremena. Visoka predstavnica je trenutno u Libanonu gdje se sastaje sa premijerom Haririjem, sa predsjednikom parlamenta i sa drugim dužnosnicima. I ona će tu pokrenuti i ovo pitanje e, o kojem smo danas progovorili, a to su pravni status izbjeglica, pitanje registracije izbjeglica. Dobili smo i neke naznake da neki u vladi da su spremni dakle odustati od toga i dakle postoje neke pozitivne naznake u tom smjeru. Fabiano je već e, spomenuo činjenicu da je novi ministar vrlo otvoren. E, njegov pristup nas ohrabruje. Mislim da također treba spomenuti da je od formiranja nove vlade došlo do promjene, tako da postoji ministar za izbjeglice, odnosno ministarstvo za izbjeglice, što bi trebalo omogućiti bolju koordinaciju rada na politikama za koje se odnose na izbjeglice. Isto tako postoji jedan ministarski odbor koji se bavi pitanjima izbjegličke krize i pod vodstvom premijera Haririja. To su također sve vrlo ohrabrujući signali. Zatim, prva izjava vlade nakon formiranja spominje pitanje važnosti kvalitetnog e, obrazovanja za svu djecu koja žive na teritoriju Libanona. Dakle, tu se ne radi razlika između Sirijaca i Libanonaca. Netko od zastupnika je spomenuo da mi načelno nismo za stvaranje sigurnih zona. Mi smo već više puta to spomenuli, e, o tome se dosta i raspravljalo. U jednom trenutku e, se često mogao čuti argument, no mi ne mislimo s obzirom na nesigurnu situaciju u Siriji i moguće posljedice te loše iskustvo koje smo imali u nekim drugim područjima, dakle ne mislimo da bi to e, bilo dobro rješenje prije nego što zaključim, još ću spomenuti nekoliko stvari. Dakle, kao prvo, vezano uz praćenje pristupa sirijske djece obrazovnom sustavu, dakle u različitim fazama obrazovnog sustava, e, moramo bolje shvatiti e, što je sa stopom upisa u školu i što s onima koji prekidaju školovanje i kako ukloniti e, neke druge prepreke kao što su e, dakle prisilni rad djece i tako dalje. I na koji također trebamo vidjeti kako uskladiti i formalne i neformalne oblike obrazovanja i omogućiti međunarodnim nevladinim udrugama da lakše djeluju u tom području. Hvala vam na, na ovom prikazu situacije u Libanonu. mislim da i mi moramo biti malo skromniji eh, što se tiče broja izbjeglica u Europi kada vidimo eh, s kojim se brojem izbjeglica nose u Libanonu. A čuli smo iz SAD-a da oni ne žele primiti niti jednog sirijskog izbjeglica. to je jutrošnja vijest. Možda bismo samo trebali pratiti što se događa. Norbert? Hvala lijepo. Mislim da se uglavnom slažemo, ali moramo biti svjesni da ova vlada još nije napunila prvih sto dana oni ulažu napore, međutim situacija je složena. Postoje isto tako podjele unutar vlade i čuli smo koliko je to složeno i kakva je stvar na terenu. Mislim da trebamo nastaviti podupirati obrazovanje obrazovanje koje se dakle za Libanonce i za Sirice i trebali bismo poduzeti sljedeće korake prema potrebi. Mislim da imamo dovoljno sredstava na raspolaganju, ono što predstavlja problem je provedba. Istovremeno moramo vidjeti e, na koji način se može poboljšati opća politička situacija. Ne možemo samo govoriti da da smo solidarni. I samo još nekoliko riječi vezano za zaštitne ove sigurne zone. Ljudi je, idu jedni za drugima. Dakle, Dakle, u svakom slučaju pregovori se moraju nastaviti i čekamo da se situacija stabilizira barem u jednom dijelu Sirije da se ljudi mogu vratiti kućama. Hvala, mi ćemo ovo pratiti. Mislim da je ovo dobar primjer e, toga da postoji neke druge prepreke za obrazovanje djece osim financijskih sredstava. Zahvaljujem svima i sada prelazimo na 17. točku. Provedba uzajamnog fonda za Afriku. Ne znam e, želi li direktorica glavne uprave Devko doći ovamo. Da, možete doći ovamo. Gospođa Montesi koja je direktorica glavne uprave Devko za koordinaciju razvoja i zapadnu i srednju Afriku. Mislim da će nam e, danas nešto reći o zemnom fondu. Naš odbor e, već planira jednu misiju u Senegal kako bi se vidjelo što je sa u uzemnog fonda. Međutim, čuli smo da to trenutno nije moguće jer do sada se nije mnogo toga e, ostvarilo u Senegalu vezano za ovaj fond, tako da razmatramo mogućnost da odemo u Niger. Mi smo osvojili izvješće o uzajemnom fondu. Postoji određena zabrinutost kada je riječ o operacijama izvan proračuna Europske unije, o nadzoru parlamenta, o tome što se događa na terenu. Dakle, pitanje koliko zapravo države članice doprinose u fond. Prema tome postoji ovdje čitav niz pitanja i drago nam je što ste ovdje s nama da nam e, nešto više kažete o trenutnoj situaciji. Hvala. Ja ću preći na francuski. Hvala vam na pozivu da predstavim e, stanje ovog e, fiducijarnog fonda, kao što ste sami spomenuli. Cilj ovoga fonda jest pomoći u stabilizaciji e, kriznih zona u afričkim zemljama, te uhvatiti se u koštac sa uzrocima nezakonitih migracija i pitanjem raseljenih osoba. Ovaj uzajamni fond za Afriku je, kao što znate, osnovan na marginama samita u Valeti. To je bio samet o migracijama. E, gdje su bile države članice i 35 afričkih država. E, taj summit je bio posvećen tome na koji način se, da se zajednički možemo angažirati za upravljanje migracijskim tokovima. U tom trenutku je usvojena zajednička komunikacija i zajednički akcijski plan, a na marginama samita je osnovan i uzemni fond. Kao što sam malo prije rekla, taj fond ima dva osnovna cilja. Prvi je da se iznađe odgovor za krizne situacije, to je primjerice krizna situacija koja je nastala zbog djelovanja Boko Harama. I e, drugi cilj je da se pomogne u financiranju akcijskog plana iz Valete. Ako sada pogledamo sve zemlje koje su obuhvaćene ovim fondom. Nadam se da možete pročitati. Dakle, ovaj uzajamni fond danas se odnosi na 23 zemlje Da, dobit ćete slajdove. Proslijedit ćemo vam slajdove. Nastavit ćemo, to je samo popis zemalja. Da, upravo tako. slajdovi, tu možete dakle pronaći popis 23 zemlje i još e, i dakle afričke zemlje koje su, koje su tu e, važne. Mi smo podijelili ova u tri područja. Imamo Sahel i jezero Čad. To su zemlje Burkina Faso, Kamran, Čad, Gambija, Gana, Gineja, obala bijelokosti Mali Mauritanija, Niger, Nigerija i Senegal. Zatim imamo rog Afrike i e, Sjevernu Afriku. Tu su Maroko, Alžir, Tunis, Libija i Egipat. E, dakle, od, ovih, od ove 23 zemlje na e, sastanku upravnog odbora dano je zeleno svjetlo da se proširi broj zemalja korisnika, tako da su tu još uvrštene i Gana, Gvineja i obala Bjelakosti, imajući u vidu posljednje informacije koje dobivamo od Međunarodne organizacije za migracije, a koji ukazuju na velike migracijske tokove iz ovih zemalja. Dakle, u odnosu na početni projekt dodane su još tri zemlje. Predsjednica je spomenula brojke. Trenutno ovaj uzajamni fond obuhvaća više od 10 milijardi 500 milijuna eura. Mi smo prije godinu dana iznijeli inicijalni prijedlog od 1,8 milijardi. Nakon političkog dijaloga na temu migracije mi smo dodali još 500 milijuna eura ovom iznosu e, i na sve to se još dodaje doprinos država članica i donatora. Neke države članice su dale konkretan doprinos, ali Švicarska i Norveška su se također pridružile donatorima. Sada imamo 137 milijuna eura, dakle to je ukupni doprinos država članica. E, da kako kako smo malo prije čuli od predsjednice, mi smo u potpunosti svjesni činjenice da je taj doprinos država članica razmjerno malen, e, imajući u vidu iznose koje izdva Evropska unija, odnosno fondovi kojima upravlja Evropska unija. No ono što možemo konstatirati jest da slijedom izjava u Valeti e, dolazi do dodatnih e, doprinosa. Primjerice, imali smo 48 mil, dodatnih milijuna od strane Njemačke i Italija predviđa dodatne dodatna sredstva za Niger. E, to će dakle to će slijediti u sljedećih nekoliko tjedana. Dakle, ovi e, iznosi koje izdvajaju države članice su razmjerno ograničeni u odnosu na ukupni iznos koji izdvaja Europska unija, no države članice nam često na to kažu da naša e, sredstva su već i onako uključena u ukupni doprinos. Dakle, ovo je ukupni iznos za sva tri područja. E, ovdje je bitno spomenuti da smo morali grupirati različite fondove koji su bili u pojedinim resorima. Dakle, dodana vrijednost ovoga fonda je upravo u tome da su objedinjeni postojeći fondovi kako bi se dao odgovor, jedinstveni odgovor na, e, na određene probleme. Ovaj grafikon daje jedan opći pristup. Tu su dakle načela kojima se rukovodimo prilikom korištenja fondova. Ovaj fond se koristi u jednom vrlo konkretnom političkom okviru. Dakle, taj politički okvir se temelji na e, ciljevima za uzemni fond, Zatim e, tu je i akcijski plan iz Valete, a ovaj politički okvir se također temelji e, na jači na osnaženim partnerstvima Europske unije prema e, pet zemalja koje su posebno pogođene migracijskom krizom. Dakle, mi radimo na temelju činjenica, na postojećoj dinamici što nam omogućuje da dođemo do konkretnih rješenja. Da kako e, mi radimo i na prikupljanju podataka, mi smo uspostavili i financirali određene studije i dakle dobit ćemo konkretne studije koje bi trebale pomoći u e, daljem radu fonda. Što se tiče e, zemljopisnog područja, e, dakle, ono je definirano prema migracijskim rutama. Zemlje koje sam spomenula su zemlje koje prolaze kroz povremene krize, a i kroz koje prolaze migracijske rute. Pristup za koji smo se opredijelili temelji se na e, vlasništvu nad aktivnostima od strane partnerskih zemalja. Dakle, partnerske zemlje sudjeluju u upravljanju fondom, a prijedlozi koji se financiraju iz uzavnog fonda raspravljaju se i sa partnerskim zemljama. Ali isto tako i sa svim e, članicama Agencija Ujedinjenih naroda. Prema tome to je jedan zajednički integrirani pristup e, koji zatim dovodi do projektnih prijedloga koji se mogu financirati iz uzemnog fonda. Samo nekoliko riječi o sustavu upravljanja. Dakle, imamo e, jedno upravno vijeće e, kojim predsjedava Europska komisija uz potporu Naime, tu kada kažem komisija mislim na glavnu upravu devkom, međutim oni surađuju i sa drugim glavnim upravama. Prema tome tu su zapravo uključene sve službe komisije. Zatim uz potporu e, Europske službe za vanjsko djelovanje, a u upravnom vijeću e, su zastupljene i zemlje donatori kao i sve zemlje korisnice fonda. One su promatrači u pravnom smislu, ali dakle sudjeluju u radu upravnog odbora. I tu su isto tako i regionalne organizacije. Upravni odbor e, usmjerava rad e, operativnog odbora. Za svako zemljopisno područje imamo po jedan operativni odbor koji ima isti sastav kao i upravno, upravni odbor. E, dakle, za svako geografsko područje imamo upravitelje uzemnog fonda. E, imamo ih tu u dvorani. Dakle, za svako zemljopisno područje po jedan upravitelj fonda. oni dolaze iz Europske komisije. Naš rad temelji se na tjesnoj suradnji sa delegacijama Europske unije u pojedinim zemljama korisnicama. Prema tome, tu se radi o suradnji, o zajedničkim naporima na lokalnoj razini zajedno sa delegacijama e, i nakon toga e, se odluke upućuju u Brisel gdje se, dakle konačne odluke se donose u Briselu. Još nekoliko riječi o prioritetima. Svi uzajamni fondovi temelje se na strategiji prioriteta. To su dakle kao prvo prioriteti uzajamnog fonda, ali i prioriteti koji su definirani na samitu u Valeti. Prioriteti koji se koji su karakteristični za uzamni fond e, nalaze se u četiri kategorije, dakle prioriteti e, koje je usvojio upravni odbor, zatim sve aktivnosti koje mogu povećati ekonomske prilike i mogućnost zapošljavanja. Dakle, riječ je o projektima koji otvaraju nove mogućnosti za zapošljavanje, posebno mladih i žena. E, naglasak je na stručnom osposobljavanju i na otvaranju malih i srednjih poduzeća. Te aktivnosti nam također pomažu da popratim, da pratimo i one koji se e, dakle vraćaju u zemlju podrijetla. Riječ je o aktivnostima e, koje su povezane uz sam proces migracija i uz buduće povratnike. Zatim imamo još jedan blok koji se odnosi na aktivnosti povećanja otpornosti u zajednicama. E, dakle, riječ je o najranjivim kategorijama stanovnika, prije svega izbjeglice i prognanici, a e, ta otpornost također pokriva i pružanje osnovnih usluga lokalnom stanovništvu. E, dakle, to su osnovne usluge kao što su e, prehrana, zdravstvena skrb, obrazovanje i socijalna skrb. Zatim e, imamo sljedeći blok, a to je upravljanje migracijskim tokovima u zemlji podrijetla. Cilj ovih aktivnosti je osnažiti kapacitete u tim zemljama kako bi one mogle imati dakle, strateške strateško informiranje ili pak aktivnosti kojima e, bi se mogao olakšati povratak izbjeglica. Dakle, jedan zapravo cjeloviti pristup problematici migracija. Četvrti blok odnosi se na prevenciju sukoba. E, dakle, ovaj blok ima za cilj podržati sve one projekte koji idu u smjeru boljeg upravljanja granica, provedbe zakona i tako dalje. Mi smo u Nigeriji e, imali situacije gdje je donesen novi zakon za borbu protiv nezakonite trgovine e, ljudima i to su upravo takve aktivnosti koje se mogu poduprijeti iz fonda, a to može dovesti e, do poboljšanja migracijskih tokova, a i nama bi trebalo pomoći da se i pomoći tim zemljama da se bolje bore protiv takvih e, pojava kao što su nezakonita trgovina ljudima. Evo, to su dakle naši prioriteti, to su prioriteti koje e, predloženi projekti moraju zadovoljiti. Osim toga, tu su i prioriteti iz akcijskog plana za valetu, ima ih pet kao što ćete sami vidjeti, dakle one se preklapaju sa prioritetima uzemnog fonda. To je sve što se tiče projekata e, koji se bore protiv e, uzroka migracija, dakle tipični e, razvojni projekti, zatim se ono što se tiče nezakonitih migracija i mobilnosti, odnosno zakonitih migracija i mobilnosti, zatim zaštita i azil, četiri e, prevencija i borba protiv nezakonitih migracija, krijumčarenja migranata i trgovine ljudskim e, ljudima i pet povratak readmisija i reintegracija. Ovih e, pet područja su definirani akcijskim planom iz Valete. Dakle, sve u svemu ovi projekti koji se pripremaju i financiraju pokušavaju dati odgovor na ove strateške prioritete. Što smo e, uspjeli postići tijekom ove godine? Temeljem postojećih iznosa mi smo organizirali e, dakle mi smo definirali četiri strategije za svako zemljopisno područje kao i operativne okvire Dakle, e, kako bismo te strategije mogli pretočiti i uskladiti sa potrebama u pojedinim zemljama i na temelju toga smo predložili nekoliko projekata operativnim odborima. Krajem godine smo usvojili 106 projekata u ukupnom iznosu od milijardu 500 milijuna 589 milijuna što je gotovo 60% uh, ukupnog raspoloživog iznosa. Na temelju tih uh, odobrenih projekata mi smo uspjeli već ugovoriti gotovo 30% projekata, a za neke projekte je već počela provedba uh, krajem godine. Tako da smo već izvršili prve uplate oko 29 do 30 posto sredstava koja su ugovorena, dakle to smo već isplatili. Kao što smo čuli od predsjednice na početku sastanka, ovaj fond postoji manje od godinu dana, gotovo negdje godinu dana Dakle, uspjeli smo uspostaviti prioritete, e, usvojili smo prve projekte i sada se nadamo da ćemo tijekom 2017. godine imati i pokretanje konkretnih aktivnosti. E, u nekim zemljama su već pokrenute određene aktivnosti, ali vjerujemo da će se to stvarno dogoditi tijekom 2017. godine i e, naš prioritet u 2017. godine bit će da se brzo dovrši e, potpisivanje ugovora onih projekata koji su odobreni tijekom 2016. godine te pokretanje aktivnosti na terenu u pojedinim zemljama. Evo još e, jedna tablica Mislim da ovo nije baš čitko. E, da, evo kolege, proslijedit ćemo vam e, primjerke prezentacije, tako da ćete to vrlo brzo dobiti. Trenutno se kopiraju. Ovdje možete vidjeti e, podatke o usvojenim projektima prema zemljopisnim područjima. Tu imate detaljni prikaz za svaku zemlju, dakle o broju projekata, o raspoloživim iznosima. Primjerice, ovdje ima 60 projekata za Sahel i Čad, zatim 35 Afrički rok i 5 za Sjevernu Afriku. Dakle, tu je priječ o projektima koji odgovaraju i sredstvima koja su bila na raspolaganju za, za pojedina zemljopisna područja. Ovdje možete vidjeti Mm, zorni prikaz raspodjele sredstava. ovaj veliki stupac tiče se financiranja regionalnih programa. E, istina je, mi smo dali prednost regionalnim programima s obzirom da izazovi na koje nailazimo često imaju veze sa krimčarenjem migranata ili sa njihovim preseljenjem, tako da smo e, stavili naglasak na projekte koji imaju regionalni karakter i zato je ovaj stupac najveći, a u ovim daljnim stupcima e, su zemlje kao što su Senegal, Mali, Niger, e, Južni Sudan i tako dalje. Veći dio sredstava je bio namjenjen zemljama s kojima imamo partnerski, e, dakle, ojačani partnerski okvir. Mi smo htjeli dati prioritet e, tim zemljama koje su posebno pogođene migracijskom krizom. Ovdje možete vidjeti raspodjelu prema geografskim područjima ili prioritetima iz akcijskog plana za valetu kao što sam rekla, u ovom najvećem stupcu obuhvaćene su sve aktivnosti koje se odnose na razvoj i na borbu protiv uzroka migracija. 942 milijuna, to je najveći iznos, poslužio je eh, da se da odgovor na razvojne projekte koje su više tipični za razvoj. Mi smo se u geografskom smislu usredotočili na ona područja iz kojih dolaze migranti ili e, područja kroz koja prolaze e, dakle migrantske rute. Prema tome usmjerili smo se na e, zone koje su pogođene nekim krizama kao što je, su napadi Boko Harama ili pak područjima e, iz kojih dolaze migranti ili e, kroz koje prolaze migracijske rute. O novom grafičkom prikazu možete vidjeti naše partnere. Dakle, u smislu dodjele sredstava, odabira e, voditelja projekata, Ovdje imamo, e, možete vidjeti da 46% otpada na e, agencije iz država članica, dakle izvršne agencije, 26% su sredstva iz nevladinih udruga, 20% iz agencija UN-a i oko 30% sredstava iz drugih međunarodnih organizacija. Dakle, što se ne odnosi na Ujedinjene narode. Ovdje možete vidjeti, dakle, u odnosu na odobrene projekte, koliko su sudjelovali pojedini partneri Htjela bih zaključiti ovu prezentaciju, a da kako odgovorit ću i na vaša pitanja ako ih bude, e, sa tri primjera. Dakle, navest ću vam tri primjera iz tri različita područja. Kao što sam malo prije rekla, mi smo osvojili 106 projekata, pa ih ne možemo predstaviti sve pojedinačno ali ću, eh, evo uzet ću, navest ću ovaj primjer iz eh, Nigera, eh, gdje smo pokušali imati integrirani pristup i dati odgovor na sve ciljeve iz akcijskog plana iz Valete. Kao što znate, u Nigeru smo 2016. godine imali više od 300 tisuća migranata koji su iz Nigera išli, otišli prema Libiji. I isto tako smo imali u Italiji tijekom iste godine velik broj migranata koji su registrirani. Dakle, to je zemlja podrijetla, ali prije svega zemlja, tranzitna zemlja za migrante prema sjeveru i osim toga tu e, je karakterističan karakteristično to da je riječ o nezakonitim migracijama. E, stanovništvo Nigera prije svega e, dakle prije svega ima problema sa nezakonitim migracijama. Ovdje imamo nekoliko izazova kako prekinuti s tim lancem nezakonite trgovine nezakonite migracija i e, što, na koji način osigurati preživljavanje stanovništvu koji također e, zapravo koristi to za e, kao određenu vrstu prihoda. Dakle, imamo neke aktivnosti koje e, se koriste za povrat migranata u Niger ili pak aktivnosti kojima je cilj borba protiv nezakonitih e, migracija ili davanje potpore lokalnom e, stanovništvu. Posljednji oblik financiranja, dakle posljednji projekt, odnosio se na krizu Boko Harama. Tu imamo isto tako različite aktivnosti kao što je e, poticanje ekonomskih projekata na lokalnoj razini, dakle one na koje direkt izravno utječe e, ta kriza vezano s Boko Haram i e, pak pomoć onim zajednicama koje su prognane zbog napada Boko Harama. Prema tome imamo čitav niz različitih aktivnosti, aktivnosti kojima je cilj pružanje pomoći lokalnom stanovništvu, podizanje otpornosti i aktivnosti e, zapošljavanja. Treći slučaj se odnosi na afrički rog. Ovdje je riječ o jednom projektu projektu vrijednosti od 20 milijuna to je sastavni dio regionalnog e, programa za zaštitu prognanog stanovništva. Dakle, evo jedan program koji je vrijedan 20 milijuna eura, a e, cilj je pomoći izbjeglicama iz Južnog e, Sudana na sjeveru Ugande. Dakle, ovdje postoji, dakle, u čemu se sastoji pomoć, pomoć u hrani, olakšavanje dijaloga među lokalnim zajednicama i e, pomoć u, koja se e, pruža prognanicima, dakle ljudima koji su otišli iz jedne, jednog područja u drugo. Dakle, ovo su dakle različite aktivnosti e, koje mi financiramo u ovim zemljopisnim područjima. U sljedećoj fazi ćemo nastaviti sa identifikacijom projekata u našim zemljopisnim područjima. Imat ćemo sastanak upravnog odbora u lipnju. E, mi bismo rado da i predstavnici parlamenta sudjeluju u tome, da budu zastupljeni. I htjela bih također, iako ne mogu sve reći, vam priopćiti da e, radimo na izvješćima za ovu prvu godinu, dakle to su izvršna izvješća. Nadam se da će biti na raspolaganju za nekoliko tjedana. E, vi ćete ih također dobiti u parlamentu i želim pozvati parlamentarce koje to zanima da prate našu web stranicu. E, to možete pronaći na slajdovima. Na našoj web stranici možete pronaći sve odluke upravnog odbora, operativnih odbora i sve projekte koji su do sada usvojeni, a mi to namjeravamo i redovito ažurirati, e, da kako nakon što dobijemo prve rezultate od spomenutih projekata. Dakle, na toj web stranici možete ćete pronaći sve potrebne informacije i radost ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala ovo izlaganje je bilo nešto duže, ali mislili smo da je to korisno. Ja sam bila pozvana na rad upravnog odbora koji se sastao prije Božića, kasno smo dobili poziv i ova uloga parlamenta je nešto što se valja razjasniti u odnosima s komisijom i onda ćemo vidjeti kako možemo biti uključeni dakle u nadzor trošenja ovih e, financija. Tko se želi javiti za riječ? Evo tu su sljedeći. Evo svakome nekoliko minuta jer imamo još točaka na dnevnom redu. Ovo će biti jedna tema koju ćemo se nastaviti vraćati. Izvolite. Hvala lijepo. Zahvalio bih na ovom izlaganju. Ono je bilo dosta iscrpno. I o našim djelovanjem u toj regiji pomažemo stabilnosti te regije i borimo se protiv uzroka migracije i odnosno prisilne migracije. Osim toga, ovaj uzajamni fond bi trebao ojačati ulogu tamošnjih civilnih društva, jer naime ove zemlje koje su na popisu mogu postati poprište novih sukoba. Moje pitanje se odnosi na iznos sredstava koji su namijenjeni organizacijama civilnog društva. Koliko biste nam mogli dati neke primjere takvih e, programa, te nam dakle predstaviti i načine njihova financiranja. Govorili smo o tome i na sastanku koordinatora Dakle, spominjali smo moguću misiju koju bismo uputili u Senegal, zato što nas zanima tamošnja situacija. Dakle, kriteriji financiranja e, programa namenjenih civilnom društvu i htio bih čuti vaš komentar o Senegalu. Hvala lijepa. Hvala. Anelic, izvolite. Hvala lijepo. Evo ja ću vam se obratiti. na engleskom jeziku. Dakle, ono što smo do sad vidjeli vezano uz financiranje uzemnog fonda jest da se ono često politizira. Naime, države članice nisu uplatile svoje doprinose, vidimo također postojanje određenih paralelnih struktura koje nisu međusobno povezane. I zato bih eh, htio znati kako se ono unuklapa u naš općeniti rad, dakle u odnosu na Afriku, upravo zato što postoji ove ovaj paralelni, paralelno djelovanje vezano uz uh, uzajemni fond za Afriku, dakle uz ove programe koji već uh, traju neko vrijeme. Dakle, što znači ovi pozivi na na uh, sjednice ovog upravnog odbora? Znači li to da smo mi tamo samo pasivni slušači ili da aktivno sudjelujemo. Zanima me na koji su način stvari organizirane zato što očito postoje dovoljno snažni razlozi koji tjeraju ljude da napuštaju to područje i mislim da je u našoj međuinstitucijskoj strukturi važno znati tko čini što. Dakle, zanima me postoji li portfelj namijenjen prekograničnim e, projektima, primjerice suzbijanje migracije, tako da je to nešto što često u svom radu spominju nevladine organizacije i one nam često upućuju to pitanje zato što smo mi uključeni u radu uzajemnog fonda. I konačno, financiranje buduće perspektive, hoće li si u budućnosti uplaćivati sredstva dakle u ovaj fond. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Heidi Hautala, izvolite. Ryhmälläni oli kysymyksiä siitä, että näitä... Hvala lijepo. imamo dosta pitanja. Kao što vidite, a Zato što postoji čitav niz e, odvojenih fondova. gdje se uplaćuju naša sredstva. Pritom je važno poštovati međunarodne propise, pa me zanima kako vi možete jamčiti da se one e, poštuju. Dakle, na koji način djelujete kada je riječ o ovim sredstvima za međunarodnu pomoć? Potom, primjerice, problemi koje smo vidjeli u Keniji, oni žele isprazniti tamošnje izbjegličke kampove, oni žele dakle protjerati Somalice koji se tamo nalaze. Dakle, vidimo da je to područje koje je teško pogođeno humanitarnim katastrofama. Ne znam jesu li se u Keniji te namjere ostvarile. Znam da je slična situacija i u Etiopiji. Potom ECOVAS koji se oslanja na međunarodne na rad međunarodnih organizacija i oni su također radili na poboljšanju stanja u toj regiji. Pa me zanima jeste li surađivali i s njima? Frank Engel, izvolite. Hvala predsjednice. Ja imam zapravo jedno pitanje. Htio bih prije svega reći da uistinu sam veliki zagovornik Uzemnog fonda za Afriku. Mislim da ima čitav niz e, dobrih e, namjena. E, no, čini mi se da ipak postoji određena nedosljednost u samom pristupu. To možda ima veze samo s nekim zemljama. Dakle, mislim da je dobro da se bavimo ovim zemljopisnim područjima, Sahel, jezero Čad, Afrički rog i Sjever Afrike. Međutim, Tanzanija, što je sa Tanzanijom? Tanzanija na sjeveru ne znam zašto bi Tanzanija bila u ovoj regiji ili zašto uopće Tanzanija pogođena migracijskim tokovima, jer ako se bavimo migracijskim rutama, ne vidim na koji način se to pobliže odnosi na Tanzaniju. Zatim u Afričkom rogu postoji još jedna zemlja iz koje dolaze migranti, a to je Eritreja. Ili možda ako želimo da Eritreja bude partner u upravljanju migracijama, ćemo još više od ovu zemlju izolirati. Dakle, čini mi se da je, da je to problem. Nekad je nužnost e, jača od načela. Međutim, ipak imam to pitanje koje nije upućeno isključivo vama, ali na koji način zapravo razlikovati E, Eritreju koja ima jednu od najgorih diktatura na zemlji, a Eritreja je zemlja u, na Afričkom rogu, u problematičnoj regiji, a zapravo je uključena u gotovo sve sukobe e, u tom području, a istovremeno se pretvara da je partner za rješavanje problema i to mi se čini u najmanju ruku osjetljivim pitanjem. I još jedna posljednja zemlja koje nam je i najbliža, to je Libija. Libija je na e, migracijskoj ruti, ona jest migracijska ruta, ali pitamo se koja Libija. E, Libija više nema vladu, e, mala je vjerojatnost da će uskoro dobiti vladu, osim ako mi ne interveniramo malo snažnije. I pitam se s kime zapravo možemo konkretno surađivati u Libiji osim e, obećanja, osim određenih sastanaka, pitam se e, zapravo kakve su stvarne mogućnosti za efikasnu suradnju s tom zemljom u ovom trenutku. Evo, imam i ja pitanja, ali to ću ostaviti za sastanak koordinatora, pa bi zamolila gošću da odgovori na pitanja i to po mogućnosti kratko. Ja ću ih pokušati grupirati. E, htjela bih naglasiti prije svega da ovo nije izolirani fond. Nakon što smo preuzeli određene obveze u Valeti, jasno smo istaknuli da je ovaj uzemni fond samo jedan od instrumenata e, koji može dati odgovor na e, pitanje migracije. Dakle, ovo je samo jedan od instrumenata. Imamo i druge fondove, imamo i druge već unaprijed definirane ciljeve. Primjerice indikativni regionalni program za zapadnu Afriku ima prije svega jedan, kao jedan od prioritetnih ciljeva poboljšanje upravljanja granicama, sigurnost i borba protiv nezakonite trgovine. Dakle, nije riječ o fondu koji djeluje izolirano. Radi se o tome da ga se na najbolji mogući način iskoristi e, kako bi se dao odgovor na sve, sve zapravo postojeće instrumente. E, mi ovdje opet imamo jedan globalni pristup u Nigeriji E, i zapravo tu koristimo sve raspoložive instrumente. Dakle, mi želimo jedan globalni pristup. E, trenutno ne e, predviđamo osnivanje nekog dodatnog fonda. Mi sada radimo na srednjoročnoj reviziji a u sklopu toga ćemo za dotične zemlje također pretočiti ciljeve koji odgovaraju ciljevima iz valete. Dakle, to ćemo ugraditi prioritetne ciljeve iz globalne strategije Europske unije. Prema tome, zapravo želimo reći da nećemo izdvajati dodatna sredstva na razini institucije Europske unije, no kao što sam rekla mogli bismo dobiti još dodatna sredstva od država članica. A s druge strane mi ćemo u potpunosti iskoristiti već raspoložive fondove. Kada pogledamo vidjet ćemo da imamo još najmanje milijardu eura raspoloživih sredstava. E, netko je spomenuo Senegal, da, mi smo ovdje intervenirali sa čitavim nizom različitih projekata e, koji pokrivaju razne prioritete. Dakle, to su kriteriji. Kada je riječ o kriterijima za odobrenje projekata, oni su vrlo općeniti. Oni moraju odgovarati ciljevima akcijskog plana iz ili ciljevima uzemnog fonda. Moraju također odgovoriti na zahtjeve vlasti i e, na neke zahtjeve koji nisu već pokriveni postojećim fondovima. Na temelju toga mi smo definirali svoje prioritete. Što se tiče Senegala, imamo projekte e, koji su usmjereni na poticanje zapošljavanja, e, cilj je na razvojnoj pomoći i na pomoći za otvaranje malih srednjih poduzeća. To je posebno namijenjeno mladima i migrantima. Zatim e, u nekim regijama imamo programe za sigurnost i opskrbu hranom ili programe pomoći najranjivijima. To su zemlje koje su posebno pogoćene e, migrantskom krizom. Zatim imat ćemo isto tako i aktivnosti koje se tiču biometrije. Dakle, mi smo tu već imali neke e, projekte, međutim nisu bili dostatni, pa ćemo na tome dodatno raditi. Dakle, mi smo samo htjeli reći da trebamo započeti sa onim aktivnostima, e, trebamo staviti naglasak na one aktivnosti koje su već počele. Dakle, u Senegalu će, su već pokrenute neke aktivnosti, tako da bi bilo dobro da se možda početkom godine odredi posjet Senegalu, jer će tu e, već e, to biti u fazi provedbe. Dakle, naš savjet bi bio, ako organizirate posjet, e, možda i posjet e, Nigeru, gdje se isto tako već provode aktivnosti. Što se tiče poštivanja međunarodnih normi, rekla bih sljedeće. Ova sredstva e, da kako ispunjavaju kriterije međunarodnih normi i to u potpunosti zatim e, ta sredstva također odgovaraju našim razvojnim ciljevima. Sve u svemu riječ je o fondovima koji u potpunosti odgovaraju međunarodnim normama. Dakle, ako postoji neki problemi u geografskom smislu, mi smo pokušali definirati ova područja i podijeliti ih u tri skupine. Ali zašto smo tu dodali Tanzaniju? To je bilo vaše pitanje. Da, Tanzanija nije ključna zemlja iz perspektive e, dodjele sredstava. E, međutim, e, tu su, dakle, to je područje koje je pogođeno zbog događanja u drugim zemljama. Dakle, kao što sam rekla, jedan od cilja ovih fondova jest da se pokrije migracijska ruta i zemlje koje su posebno pogođene zbog e, e, naprosto preseljenja, odnosno raseljenih, dolaska raseljenih osoba. E, to vrijedi za sve zemlje oko jezera Čad. Što se tiče Libije, Nažalost, moram vam reći da e, uzemni fond ne može riješiti političke probleme između Eritreje i Etiopije, niti problem političke situacije u Libiji. Što se tiče Libije, mi želimo postići sljedeće. E, nama je cilj da se e, dakle, vrate oni ljudi koji su e, već na migracijskoj ruti i dakle da se vrate u svoju zemlju podrijetla. Dakle, nije naš cilj da riješimo sve političke probleme, nego da pružimo pomoć e, ljudima koji su žrtve nezakonite trgovine ili su pak e, bili prisiljeni napustiti svoju zemlju pomoći dakle prognanicima ili da se pak e, spriječe uzroci e, njihovog odlaska. Nadam se da sam odgovorila na sva pitanja. A prije nego što vam e, dam riječ, dakle, Eritreja. Mi se dakle bavimo nadzorom trošenja novca iz e, Europskog fonda za razvoj. Zato što je on u domeni dakle, donošenja odluka država članice. Tu se također e, dolazi do brojnih rasprava. o je Evo Görens, e, izvolite. Hvala. Moje se pitanje odnosi na partnere uzemnog fonda. E, dakle, vidimo da se vrlo brzo izlazi iz nacionalnog okvira, dakle tu je prisutna jedna snažna regionalna dimenzija. Moje prvo pitanje je e, što je sa primjerice regionalnim udrugama kao što je ekonomska zajednica zemalja Zapadne Afrike, imaju li oni potrebne kapacitete za rješavanje ovih problema? Kako vi to ocjenjujete i u kojoj mjeri se zapravo uopće apelira na ECOWAS u, kada je riječ o provedbi ovih programa. Ignacio Korao koji je bio zatužen za to pitanje nam se pridružio. Evo ispričavam se, bio sam na sastanku koordinatora eh, pododbora odbora DROA, uvijek se te sastanak održava u isto vrijeme. Da, ja sam bio izvjestitelj za uzajamni fond. Dokument eh, govori o metodi izračuna, dakle, djelovanja ovog eh, fonda, dakle, utjecaja ovog fonda u zemljama kojima se koristi. Zanima me koji se pokazatelji koriste za mjerenje tog eh, dakle, doprinosa. Uzimali se u obziri smanjenje kretanja dakle izbjeglica iz ovih e, iskodišnih zemalja, odnosno tranzitnih zemalja, ili se koristi pokazatelj ekonomskog rasta zemlje, te uzimaju se li se u obzir i e, ciljevi održivog razvoja kao pokazatelj. E, još jedno pitanje vezano uz misiju u Senegal koju smo planirali za Beljaču a koju nećemo ostvariti. Zanimaju me razlozi za to? Aha, to pitanje je već postavljeno. A, ispričavam se što sam zakasnio. E, evo, sada ću poslušati odgovor. Hvala lijepo. E, upravo smo govorili o tom pitanju. Izvolite, gospođo. Mogu vam samo potvrditi kao što ste mogli vidjeti i iz prikaza raspodjele sredstava, da se najveći stupac odnosio na financiranje regionalnih programa, upravo zato što su izazevi vrlo često takvi da imaju regionalni karakter, kao što ste sami spomenuli. Bilo je nekih regionalnih programa koji su obuhvaćali više zemalja, e, zato što su pregovori mnogo relevantniji ako zemlja koristi sredstva u sklopu regionalnog programa, ali nad kojim imaju vlasništvo Dakle, kada se razgovara o migracijama, činjenica da postoji nacionalna komponenta unutar regionalnog programa, također ima svoju političku težinu. Međutim, prioritet se daje regionalnim programima. Što se tiče regionalnih programa, ako uzmem za primjer Zapadnu Afriku, mogu reći da smo surađivali s Ekovasom, također smo surađivali sa skupinom G5, Naime, tu je uglavnom bilo riječ o zemljama Sahela, tako da smo stavili naglasak na e, poboljšanje e, sigurnosti u, tih, u tim zemljama. A zatim, e, važno je spomenuti i prekogranične projekte. Ekovas ima kapacitet za upravljanje određenim projektima i programima. Oni to već rade za nas u sklopu indikativnog regionalnog programa. Mi trenutno imamo određenih e, problema sa financiranjem ekosa, dakle ne možemo izravno e, ostvariti to financiranje, ali mi neovisno o tome radimo s njima na provedbi regionalnih programa. Zaboravila sam spomenuti nadzor nad granicama da bit će e, programa kojima će, koji će biti usmjereni na nadzor nad granicom, jer kada govorimo o borbi protiv nezakonite trgovine, e, dakle tu je najvažnije spomenuti upravljanje granicama, prema tome svakako ćemo se imati financiranje tog dijela. E, kao što smo već e, razgovarali sa izvjestiteljicom. Imamo jedan sustav indikatora. Taj sustav indikatora su vezani uz ciljeve uzajemnog fonda. Dakle, gospodarski rast, određeni broj radnih mjesta i tako dalje. E, dakle, to može imati za posljedicu smanjenje migracijskih tokova. ali to često nije vezano u same aktivnosti projekta. Dakle, to će utjecati na tranzit migranata. Međutim, ti e, migracijski tokovi su često definirani raznim e, faktorima i dakle treba najprije izvršiti evaluaciju u smislu utjecaja aktivnosti, a dakle ne ići projekt po projekt. Međutim, postoje pokazatelji koji su sigurno povezani sa, održivim, sa ciljevima održivog razvoja. Što se tiče našeg sustava praćenja, i to možete pronaći na našoj web stranici. Tu se nalaze svi detalji koji se tiču pokazatelja, sustava praćenja. Dakle, to su sve informacije koje možete pronaći na našem web sajtu. Hvala. Evo, kasnije ćemo na sastanku koordinatora raspravljati o otkazanoj misiji u Senegal. Evo, Hajdi, posljednje pitanje, a tvoje izvješće je sljedeće. evo, postavila sam doista jasno pitanje, a niste ništa odgovorili vezano uz izbjegličke kampove u Etiopiji i u Keniji. Ili sam ja nešto propustila? Ja nastojim biti strukturirana, ali nisam dobila odgovor. Le, le, le Kenya a également bénéficié des, des, le Kenya a également bénéficié des projets. Kenija također e, korisnik nekih e, sredstava 29 e, milijuna, u od 29 milijuna eura. Dakle, to je doprinos kroz uzemni fond. Što se tiče e, pomoći za izbjegličke kampove, za prognanike. Tu se ne koriste samo sredstva uzemnog fonda, dakle mi tu djelujemo komplementarno zajedno sa drugim fondovima e, koji se e, dakle dolaze iz drugih resora. Prema tome uvijek je riječ o komplementarnim aktivnostima. E, dakle, da, mi pružamo pomoć, e, Kenija je dobila pomoć e, vezano za ova tri projekta, ali mislim da bi trebalo zapravo imati jedan, o, jedan opću sliku pomoći konkretno za pitanje izbjegličkih kampova. Hvala vam. Pratit ćemo ovo pitanje i moramo sa komisijom još porazgovarati o ulozi parlamenta. To mora biti jasno, dakle uređeno i vratit ćemo se ovoj e, temi i po mogućnosti posjetiti ove projekte na terenu. Hvala vam na posjeti. Evo, sada prelazimo na točku 18. Dakle, palmino ulje, krčanje prašuma. Ovo mišljenje odbora ENVI koje je nadležno za ovo pitanje, doista važno pitanje. Mm, zabrinjava naše, dakle, sugrađane. I Heidi Hautala je izvjestiteljica, evo izvolite. Hvala, evo, Dozvolite da Hajdi izloži svoje mišljenje. Dobro, evo ja ću vas zabavljati dok zauzmete svoje mjesta. U svom prethodnom radnom iskustvu sam se e, bavila jednom finskom e, kompanijom koja proizvodi biodizel iz palminog ulja koja je na teži način e, vidjela da je teško dakle imati ovu drživu proizvodnju iz palminog ulja i ja sam također evo trpila tu neke kritike u svom radu, ali kompanija je tu izvukla pouke i diversificirala izvore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 Dakle, odbor ENVI je odlučio izraditi izvješće na vlastitu inicijativu o pitanjima vezanim uz eh, palmino ulje. Tu imamo dakle za značajne aspekte vezane uz razvoj, zato je važno da i mi kao odbor damo svoje mišljenje. Imam tu čitav popis tema za koje smatram da bi se trebale naći u mom nacrtu mišljenja. Također bih vam htjela reći da su i izvjestitelji iz smjene tu uputili niz amandmana kojima žele poboljšati ovo što sam ja predložila, dakle imamo i određene tehničke ograničenja vezana uz nacrt iz mišljenja. Prije svega tu je kontradikcija između proizvodnje goriva i hrane, to se mora spomenuti. A najveće razvojno pitanje se tiče e, e, korištenja zemljišta, otimanje zemljišta, dakle vidimo da određene zemlje e, daju velike, velike površine namijenjene dakle proizvodnji palminog ulje Tu imamo situacije u kojima se doslovce zemljište otima od dakle domorodaca i to pogoršava i činjenica da se da, nije dakle razjašnjeno, razjašnjeno pravno pitanje vezano uz vlasništvo i koncesije na tom zemljištu. Potom je tu dobrovoljni sustav certificiranja koji je uspostavljen, koji se bavi nekim pitanjima održivosti i odgovornosti u ovoj proizvodnji. Međutim, e, ta se dobrovoljna certifikacija može poboljšati tu je RSBO, dakle okrugli stol o održivom palminom ulju. Međutim, u sustav certifikacije mislim da je važno pozabaviti se nečime što je, o čemu smo govorili i vezano iz industriju tekstila, a to su obvezujući dakle propisi koji bi obuhvatili sektor palminog ulja, dakle i poljoprivredne proizvode koji su vezani uz održivost opskrbnog lanca. To mogu podržati. Neke od najboljih tvrtki već poduzimaju korike, korake, ali nemamo jednaka pravila za sve ima onih koji ne poštuju ove dobre standarde i mislim da je to razlog da se opitanje uvrsti u mišljenje. I to je ukratko to i ja se evo radujem izradi kompromisnih amandmana sa kolegama izvjestiteljima u sjeni. Hvala. A tu su neki izvjestitelji u sjeni. Evo gospodin Holveni ima riječ. Izvolite. Hvala vam. Ja sam član odbora ENVI, zainteresiran sam za ovo pitanje. I Bio sam zadnji put uključen kada smo raspravljali o ovom pitanju. Ja se pitam možemo li kao Europska unija učiniti nešto po ovom pitanju i rado bih vam zahvalio kolegica Hautala što ste preuzeli ovdje inicijativu, evo ne po prvi put i što se bavite ovim složenim pitanjem. Znamo jako dobro da je ova industrija povezana sa velikim tvrtkama koje ste i sama spomenuli i to u različitim oblicima. Ne smijemo zaboraviti da zagađivanje okoliša utječe i na život lokalnog stanovništva i zato bi bilo dobro koristiti zamjenske proizvode kao što je repino ulje. Znam da je to složeno pitanje, ali Zanimljivo je zapravo utvrditi kako možemo postići dakle, u trgovinsku ravnotežu. Moramo poboljšati koordinaciju, dakle politika između šumarstva, poljoprivrede, politika za razvoj i dosljedno moramo uzimati u obzir dakle, obaveze vezane uz borbu protiv klimatskih e, promjena, jer o ovim temama je lako govoriti, ali doista nešto poduzeti e, na lokalnoj razini je poprilično teško. I dobrovoljni standardi vezani uz inovaciju u e, ulju, dakle tamošnje radne skupine, manifest okrugli e, stol održivom palminom ulju uz obvezujuće nacionalne standarde imaju potreban potencijal da se ostvari ovaj zamah kada je riječ o podjeli dobri praksi i da se pitanje uredi. podnijet ćemo neke amandmane i govorit ćemo o potrebi stvaranja dodatnog e, mehanizma kada je riječ o prenamjeni dakle ko prenamjeni šuma u zemljište koje se koristi u ovoj industriji. The e, voluntary Eh, eh, I to se u sklopu okvirnog akcijskog plana. Ovo je ono, jedno od onih eh, pitanja koje je jako važno, jako je važno javnosti, važna dakle za naše sugrađane, dakle kako smo povezani jedni sa drugima i zato je to pitanje od izuzetno velike važnosti. Hvala lijepo, Seth Dans, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice, zahvaljujem svima koji su govorili o, ovoj temi. Naravno, zahvaljujem osobito gospođi Hautala. Znamo da imamo ograničenu količinu teksta koju smijemo iznjedriti, međutim, unatoč tome vaše izvješće je doista veoma sveobuhvatno, pa vam na tome čestitam. Ja sam i član odbora za zaštitu okoliša i eh, radio sam kao izvjestitelj u sjeni uz eh, gospodina Brenona na ovoj temi. Važno je reći kako zahvaljujemo Odboru za okoliš što je pokrenuo ovo izvješće na vlastitu inicijativu. Ovo je tema koja se do sada nije poklanjalo dovoljno pozornosti. A gospođa predsjedateljice i sami ste rekli uvodeći ovu temu da postoji sve veća svijest u nevladinim organizacijama, ali i u javnosti općenito koliko je važno da poljoprivredne aktivnosti ne štete lokalnom stanovništvu, e, da ne uzrokuju onečišćenje okoliša i da općenito poljoprivredna proizvodnja bude održiva. E, dakako, znamo da je kako bi se zadovoljila svjetska potražnja za palmenim uljem došlo do velikog iskrčivanja e, šuma i do velikih problema sa zaštitom okoliša. Mi ćemo i dati neke amandmane, slažemo se uvelike s izvjestiteljicom, ali želimo e, dodatno naglasiti politike koje potiču proizvodnju biogoriva iz otpada, a ne iz novog palminog ulja, a naravno tu postoje i područja koja treba naglasiti, a to su zaštita ljudskih prava, jer e, znamo da u proizvodnja palminog ulja uzrokuje kršenje ljudskih prava, gubitak ljudskih života, e, što je naravno povezano sa prostorom koji se iskrčava zbog uzgoja e, palmi, proizvodnje palminog ulja. Zahvalan sam na svima koji su radili na ovom mišljenju. Siguran se da će to biti snažno mišljenje koje će održavati naše prioritete. Hvala vam lijepo. Hvala predsjednice. Ja zapravo ovdje ne uzmem riječ u svoje ime, nego u ime kolegice koja je izvjestiteljica u Sjeni. Ja sam zapravo ovdje čovjek iz Sjene, pa ću samo pokušati e, protumačiti ono što je ona rekla i to ću na engleskom. Prije svega, gospođa Panset zahvaljuje izvjestiteljici što je iznjela prijedloge koji ovo izvješće čine osobito ambicioznim. Dakle, proizvodnja palminog ulja je jedan od najvećih uzroga uništenja ekosustava u tropskom području, to je iznimno štetno i u smislu e, klimatskih promjena, a i u smislu utjecaja na lokalno stanovništvo, proizvodnja palminog ulja na taj način izazvala brojne sukobe. Satelitske slike pokazuju da se e, prostor na kojem se proizvodi palmino ulje proširilo na 90% nacionalnih parkova Bornea i jednako tako znamo da bi se golemi prostor u Indoneziji mogao iz istog razloga iskrčiti. Proizvodnja palminog ulja potiče se zato što je ono jeftino, međutim zapravo je riječ o najskupljem ulju na svijetu jer uzrokuje iskrčivanje šuma i dalekosežne posljedice u jugoistočnoj Aziji, Africi i e, upravo zbog toga uzrokuje i veliki E, velike poteškoće gledano uz emisije ugljikovog dioksida. E, također e, proizvodnja palminog ulja, odnosno korištenje novog palminog ulja uzrokuje oko 80% veće emisije nego korištenje fosilnih goriva. Potrebno je da se odmah nešto učini, kaže gospođa Panset. Europska unija jedan je od najvećih potrošača palminog ulja na svijetu i treba predvoditi i borbu protiv klimatskih promjena te poduzeti odlučne korake kako bi se trenutačna očajna situacija e, promijenila. Naša izvjestiteljica u smjeni smatra da je potrebno uvesti pouzdanu e, schemu certificiranja E, dodatne standarde koji će spriječiti daljnje iskrčivanje e, šuma i e, također da treba uzeti u obzir emisije CO2 te ići u smjeru postupne zabrane korištenja palminog ulja. Gospodža gospođa Panset raduje se narednoj suradnji s izvjestiteljicom. Evo, to je skroman doprinos ovoj raspravi. E, dakle, ne, mogu ulaziti u kvalitetu ove intervencije. Hvala. Hvala vam lijepo. Lora izvolite. Zahvaljujem, Linda. Prije svega i mi bismo željeli čestitati Hajdi na ovom nacrtu mišljenja. Mislimo da je odradila izvrstan posao. Suočeni smo sa sve većim problemom s obzirom na činjenicu da se sve više i više poljoprivrednih kultura uzgaja u svrhu proizvodnje energije a najveća količina biodizela koji se na taj način proizvede izvozi se u Europsku uniju. Proizvodnja palminog ulja uvelike utječe na način na koji se koristi poljoprivredno zemljište, često izaziva sukobe vezane uz zemljišta i izaziva kršenje ljudskih prava, osobito kod malih poljoprivrednika i lokalnih populacija. To je i glavni uzrok nestanka oranguntana koji žive u području u kojem se proizvodi 90% palminog ulja. Još jedan problem je nedostatna regulativa i vidimo da postoje dobrovoljne sheme koje nastoje riješiti taj problem. Dakle, važno je da izradimo odgovarajuće zakonske propise koji će biti u skladu sa UN-ovim e, ciljevima održivog razvoja. i naravno važno je da naša razvojna politika bude usklađena s našom sa našom proste trgovinskom politikom jer um, dobar dio politika koje smo donijeli zapravo ide u smjeru povećanja proizvodnje e, ovih monokultura. E, moj klub će podnijeti određene amandmane koji idu u istom smjeru kao i ovo izvrsno izvješće i siguran sam da sigurna sam da će ovo izvješće, odnosno mišljenje, e, biti veoma uspješno. Hvala vam lijepo, gospodin Ignacio Korao. Hvala, evo, ja sam htio čestitati kolegici ovaj važan rad za naš odbor koja je i u prošlosti vodila računa o negativnom učinku, dakle, intenzivne poljoprivrede. Govorim tu i o šećernoj trski, bananama, soji. Južna Azija Južna Amerika vidjeli smo koje su posljedice i po iskorištavanje tla, kršenje ljudskih prava. Vidjeli smo koliko ima tu i kriminalnih aktivnosti oko ovih ove vrste biznisa, paravojne formacije koje u ime tvrtki, nekad i evropski, kontroliraju ta područja, to se odnosi i u, na ovaj kontekst o kojem sada raspravljamo. Moramo biti jasni i reći da je proizvodnja palminog ulja danas neodrživa. To je način na koji to valja kvalificirati. Možemo govoriti o maloj proizvodnji koja je sada zapravo teško zamisliva zato što je danas riječ o ogromnom tržištu, dakle bilo da se proizvodi u svrhu dakle prehrane ili bio goriva, ona je sasvim neodrživa i to valja ovdje naznačiti. Dakle, erozija tla, požari, zagađivanje tla i vode, to su sve glavni razlozi za deforestaciju u Indoneziji, Maleziji, za amazonske prašume. dok ne pronađemo metodu za ograničavanje dakle ovih usjeva moramo stvoriti uvjete za investicije za bogatstvo, e, za bogaćenje lokalnih, lokalnih stanovnika. Međutim, sada naše tvrtke tamo uništavaju sve te mogućnosti za tamošnje stanovništvo, narušavaju njihove ekosustavi, štete njihovim prilikama za razvoj. Ja se slažem sa ovih šest točaka koje se nalaze u nacetu mišljenja kolegice. I uvjeren sam da treba koristiti pritiske poluge koje su na strani Europske unije, a kada je riječ e, dakle u odnosu na naše vlastite e, tvrtke, zato što njihovo naše trenutno zakonodavstvo hrabruje u poduzimanju kako želimo pronaći određenu dosljednost u razvojnoj politici, mislim da moramo djelovati po ovom pitanju. Hvala vam Imamo ovdje predstavnike glavne uprave NV i glavne uprave DEVKO. Molim vas samo da e, govorite doista kratko, malo smo više vremena proveli na prethodnoj točki dnevnog reda. Hvala vam lijepa i hvala izvjestiteljici i svima koji su se već javili za riječ. Hvala vam na brojnim idejama koje ste iznijeli. Znate da se komisija već dugo vremena bavi nezakonitim iskrčivanjem šuma želim se povezati na neke stvari koje smo upravo čuli. Prvo je pitanje složenosti ovog problema kad imamo nezakonito rušenje šuma E, naravno, e, tu imamo različite instrumente, instrumente trgovinske politike, razvojne politike, politike zaštite okoliša i e, kada ih primjenjujemo zajedno, to se pokazalo uspješnim, a naravno također postoje i ciljevi održivog razvoja koji se mogu iskoristiti u ovu svrhu u smislu zabrane daljnjeg iskrčivanja šuma. Što se tiče nekih konkretnih stvari koje ste nanjeli, reagirala bih na njih veoma kratko. Dakle, koordinacija je važna, zatim važno je raditi na terenu, e, lokalno. mislim da svi znamo da se radi i na terenu sa lokalnim zajednicama E, kao i sa tvrtkama i postoje različite e, scheme u privatnom sektoru za koje bismo željeli vidjeti kako bismo s njima mogli surađivati, kako bismo spriječili daljnje krčenje šuma, osobito u e, svrhu proizvodnje palminog ulja. Znate da trenutačno pregovaramo o sporazumu o slobodnoj trgovini s Indonezijom. E, imamo i e, odbor koji pregovara upravo o pitanjima zaštite okoliša i nastojimo vidjeti e, što se u tom području može ostvariti to me dovodi do gotovo posljednje stvari koju želim reći kada je riječ o održivim kriterijima, njih je naravno teško osmisliti, radimo na tome, a gotovo najteže je e, potvrditi te kriterije. E, dakle, kad razmatrate te kriterije u pitanju um, iskrčivanja šuma, to je onda posebno teško, ali evo na tom pitanju radimo bilateralno sa Indonezijom. I na kraju komisija je već razmotrila um, vezu ove teme i proizvodnje hrane. Iznijeli smo prijedloge da se smanji e, proizvodnja biogoriva koji se temelje na prehrambenim proizvodima. E, dakle, radimo na mnogo toga, ali zahvalni smo i što ste u izvješće odbora za okoliš e, uključili ovu perspektivu, dakle gledište razvojne politike. Predstavnica glavne uprave koji izvolite. Evo veoma kratko, e, mislimo da je inicijativa odbora NV i ovo vaše mišljenje, nešto što se pojavilo u pravom trenutku, kao što je rekla kolegica, ovo je pitanje kojim se komisija bavi već neko vrijeme i gledamo kako bismo mogli povećati svoje sudjelovanje u smislu upravljanja, u smislu provedbe inicijative FLEGT, dakle dogovorenog partnerskog sporazuma za provedbu zakonodavstva upravljanja i trgovinu u području šumarstva, a osobito u ne nekim područjima kao što su područje Konga i Središnje Afrike već su mnogi spomenuli da ova proizvodnja uvelike utječe na lokalno stanovništvo, na male poljoprivrednike. E, dakle, iznimno je važno e, dobiti suglasnost lokalnog stanovništva i to je ono zašto se komisija aktivno zalaže Dakle, u svakom slučaju e, ovo pitanje razvojne politike je nešto što se razmatra kad god govorimo o pitanju iskrčivanja šuma. Hvala, Heidi. Hvala vam lijepo na vašem doprinosu, hvala glavnoj upravi Devko i Enve na e, njihovim komentarima. Prije nekoliko godina bila sam u Indoneziji, razgovarali smo s predstavnicima lokalnih vlasti o ovoj temi i veoma malo ljudi se zalagalo za bojkotiranje e, palminog ulja u Europi. E, vodeći računa o tome mislim da je iznimno važno da radimo na povećanju održivosti proizvodnje palminog ulja. Najsveobuhvatniji instrument po mom mišljenju koji je uvelike potreban, a komisija ga ne nudi, su obvezni instrumenti due diligence to je povezano i s onom problemom koje je Ignacio spomenuo. Dakle, maslinovo ulje, oprostite, palmino ulje nije jedini problem, e, riječ je i o proizvodima iz se, odnosno usjevima iz kojih se proizvodi e, šećer, soja i slično. Dakle, e, palmino ulje treba biti u središtu naše pozornosti, ali kad se bavimo tim pitanjem trebamo voditi računa i o drugim poljoprivrednim usjevima. I na kraju željela bih reći kako moramo uzeti u obzir i neke pozitivne mjere koje su neke zemlje poduzele, nedavno i Indonezija. Čini se najme da oni doista ozbiljno misle zaustaviti iskrčivanje šuma. Naravno, provedba planova je uvijek ono što je najvažnije. U svakom slučaju um, Radujem se daljnjoj suradnji i mislim da možemo porazgovarati o tome koji bi mogli biti najučinkovitniji e, instrumenti. Hvala vam lijepa. Da, ovim pitanjem se bavimo e, povremeno već dugo, još od kad sam ja bila članica odbora za okoliš. Hvala vam. rok za amandmane je prvi veljače u podne, dakle sljedeći tjedan prvi veljače u podne. Hvala vam lijepo. Sada, iako malo kasnimo sa dnevnim redom, idemo na sljedeću točku, točku 19. To je važna točka, riječ je o humanitarnoj situaciji u sjeveroistočnoj Nigeriji i eh, području jezera Čad. Dakle, e, to je područje koje se često e, spominje kao zaboravljena kriza. Riječ je o milijunima ljudi koji su suočeni sa glađu. Evo, gledam ovdje zemljovid na kojem stoji da je riječ o dva milijuna djece koja su pothranjena. U veljači naša misija ide u područje jezera Čad a vidim i da je ravnatelj e, glavne uprave Devko kritizirao e, odgovor međunarodne zajednice na ono što se ondje događa, kritizirao je UN, što se rijetko može čuti, i pitao je zašto je ovo područje zaboravljeno, e, što se sada tamo radi, budući da je stanje doista iznimno E, teško, iznimno žurno. E, dobro, sada ovdje imamo predstavnicu e, glavne uprave EKO, gospođu Kaminara, zaduženu za Afriku, Aziju, Južnu Ameriku, Karibsko i Pacifičko područje. Izvolite. Eh, hvala vam lijepo na ovoj prilici da nešto kažem o dramatičnoj situaciji u području jezera Čad. To je doista najgora eh, humanitarna kriza u ovome trenutku na afričkom kontinentu. Riječ je o četiri zemlje, Kamerunu, Čadu, Nigeru i Nigeriji. Daću vam samo nekoliko brojki kako bih eh, naglasila u Nigeriji imamo 1,8 milijuna raseljenih ljudi, a 7 milijuna koji e, nemaju sigurnu opskrbu hranom i potrebna im je humanitarna pomoć. U području jezera Čad, sjeveroistočnoj Nigeriji, imamo 400 tisuća djece koja pate od akutne pothranjenosti i e, životi su im pa, u opasnosti ako ne prime odgovarajuće liječenje. Nedavno su kolege posjetili grad Bamu i zapanjila ih je činjenica da ondje nije bilo djece u dobi od dvije do tri godine. E, razlog je upravo pothranjenost, odnosno činjenica da je većina djece umrla od gladi. Osobno sam u rujnu posjetila Niger i Nigeriju nezamisliva je situacija koju sam ondje zatekla. Ako govorimo prvenstveno o Nigeriji, htjela bih e, vam opisati situaciju. U Nigeriji imamo 170 e, milijuna ljudi koji su 2014. godine bili E, najbrže rastuće gospodarstvo u e, Africi, 6,5% je njihov rast bio na godinu, a prošle godine taj rast je e, pao na minus 3,5%. Dakle, riječ je o krizi koju uzrokuje Boko Haram u području jezera Čad, a to se nadovezalo na golemu gospodarsku krizu u toj zemlji. Kad sam bila ondje, vlada je nastojala organizirati humanitarnu pomoć, međutim ljudi koji su se time bavili nisu za to bili plaćeni jer u proračunu jednostavno nije bilo novca. Istovremeno zemlju je pogodila suša, e, dakle u tom središnjem području Nigerije uzrokovana je e, klimatskim promjenama. Zatim imate neke stalne sukobe između e, zaštitnika okoliša, e, pa takozvanih pastoralista i poljoprivrednika i naravno nafta koja je glavni izvor prihoda, glavni, glavna roba koju se izvozi, se izvozi iz područja uz rijeku E, Niger, ali oni koji se tome protive dižu u zrak cjevovode i truda se da se spriječi izvoz nafte. Dakle, imate kombinaciju niskih cijena nafte uz činjenicu da se sada mnogo manje nafte općenito izvozi. Dakle, sve to je pridonjalo situaciju. Što se tiče Nigera, u toj zemlji imamo najniži indeks razvoja ljudskih potencijala u svijetu, a isto dobro najveći broj djece po majci u svijetu. Milijun ljudi ondje nema sigurnu opskrbu hrane i 125 tisuća ljudi je raseljeno u području e, uz granicu uz jezero Čad. Ponovno, ako tamo mi ne organiziramo neki projekt, oni neće imati e, nikakvu liječničku pomoć, dakle nikakvu zdravstvenu zaštitu, nikakve e, lijekove. Mnogi ljudi koje tamošnja bolnica prihvaća su žrtve oružanih napada, dakle ili su upucani ili su žrtve neuspjelih eh, samoubojstava i slično. Zatim u Kamerunu 160 tisuća raseljenih, 74 tisuće izbjeglica, a otprilike 200 tisuća ljudi pati od velike pothranjenosti a u Čadu ponovno imamo veoma krhki ustroj u toj e, zemlji, mnogo štrajkova zato što ne primaju plaće, milijun ljudi koji nemaju sigurnu opskrbu hranom, 125 tisuća u području jezera Čad koji su raseljeni. Dakle, općenito govoreći u tom području 3,6 milijuna ljudi su ili izbjeglice ili raseljeni, dakle, ili prognanici koji su ostali unutar e, svoje zemlje, unutar granica svoje zemlje ili su prešli granicu i morali otići u susjedne zemlje zbog sukoba i zbog napada Boko Harama. 2016. godine 123 milijuna eura humanitarne pomoći je glavna uprava EKO dala za to područje. To je dva i po puta više nego godinu dana prije. 62% toga je otišlo u Nigeriju, što je povećanje od 73%. Najnoviji podaci, osobito za Nigeriju, vezano uz e, klasifikaciju e, koja se odnosi na sigurnost opskrbe hranom, opisuju situacije u Nigeriji kao glad. Da kako naša glavna odgovornost jest da zadovoljimo potrebe ljudi koji su potrebiti, ali naravno i vlada u tome ima određenu ulogu. Nigerija je pokušala organizirati pomoć eh, na razne načine, međutim ne isplaćuju se plaće, eh, ljudi ne mogu proći eh, izobrazbu preko noći o tome kako upravljati humanitarnom krizom. Istodobno postoje i veliki razlozi koji uzrokuju zabrinutost u listopadu u gradu na granici u kojem se broj stanovnika povećao za dvostruko zbog priljeva e, zbog priljeva e, izbjeglica došlo je do samoubilačkog napada u e, samom izbjegličkom kampu. To je izbjeglički kamp koji je osnovan u veljači. Neki su došli onamo zajedno sa svojim životinjama. U veljači je to bilo 50 ljudi, a kad sam ja bila ondje e, u e, rujnu bilo ih je e, oko 30 tisuća. Dakle, to je naprosto golemi priljev ljudi, a nitko ne upravlja tim prostorom. Dakle, ljudi žive u šatorima ili pod bilo kakvim drugim zaklonom. U listopadu smo imali dva samoubilačka napada na tržnici u tom gradu gradu zatim često koriste djecu, djecu staru 7 ili 8 godina e, kao bombaše samoubojice. Nažalost, sredinom siječnja prema onome što smo saznali, nigerijske zračne snage su greškom bombardirale jedan od izbjegličkih kampova nastojeći napasti e, Boko Haram i mnogi ljudi su stradali. Evo to je e, situacija u kojoj rade humanitarne organizacije. E, postavili ste pitanje zašto smo pisali UN-u upravo zbog sigurnosne situacije u e, Matuguriju, dakle do ljeta tamo nije bilo humanitarnog koordinatora, pokušali su nekoga dobiti, na kraju su odlučili da nitko neće ići, da nitko neće prihvatiti to mjesto, dakle veoma mali broj agencija UN-a i nekoliko nevladinih organizacija pokušali su uspostaviti određeni ustroj kako bi mogli provoditi projekte, ali nisu radili na koordiniran način i nisu radili dovoljno brzo. Zato smo mi pokušali e, se pobrinuti ti, odnosno zatražiti da netko doista ode onamo što je to prije moguće, mm, da mm, nevladine organizacije pošalju svoje osoblje tamo, imali su problema sa smještajem, međutim u međuvremenu su neki humanitarni djelatnici otišli u to područje. Sada ondje postoji osoba koju je zapravo posudila SEDA, um, švedska humanitarna organizacija i stvari se malo poboljšavaju, a naš dopis je pomogao u tome da smo rekli gledajte mi doista moramo tamo nešto napraviti, mi kao čitava međunarodna zajednica u cijelosti. U kontekstu u kojem se odvija taj sukob moramo se pobrinuti da e, naši humanitarni djelatnici ni na koji način ne prelaze granice između vojne i civilne uprave, dakle nekim izbjegličkim kampovima upravlja vojska, što nije nužno loše jer to je bio jedini mehanizam koji je postojao ondje, ali e, kad pokušate doći do drugih gradova do kojih se ne može doći humanitarni djelatnici vrlo često tamo utvrđuju da tamo više nema ničega, da su sve kuće spaljene, ako je tamo ikada bilo ikakve infrastrukture, škola i ostalog, sve je spaljeno a također izlažu se i velikim e, sigurnosnim rizicima odlazeći u ta područja. Dakle, to je doista tanka linija. S jedne strane treba se pobrinuti da humanitarni djelatnici ne stradaju, što se dogodilo u bombardiranom izbjegličkom centru, a s druge strane da ipak dođu ondje gdje je ljudima potrebno pružiti pomoć. Drago mi je što je kolegica Montezi iz glavne uprave Devko ovdje, jer moram reći da smo doista blisko surađivali. Situacija u Nigeriji i u tim drugim zemljama nije samo humanitarna kriza, već je to i e, kriza sigurnosti uz sve one druge probleme koje ondje treba riješiti. Dakle, blisko surađujemo, prije svega napravili smo temeljitu analizu što je tamo sve potrebno učiniti, a onda svaka služba preuzima svoju zadaću. osmislili smo program koji uključuje 192 milijuna eura e, za Eh, eh, za Nigeriju, a to su sredstva EKOA, sredstva iz zaklade i iz drugih izvora. E, još uvijek kažem da je ova kriza zaboravljena kriza. Ako uzmete u obzir broj ljudi i koliko uopće međunarodni mediji o tome ne izvještavaju e, u glavnoj upravi Eko, mi smo doista aktivni na tome da skrenemo pozornost na tu krizu E, nastojimo o tome govoriti i na Vijeću sigurnosti UN-a, na različitim forumima, na odboru glavnih direktora VFP-a i na drugim mjestima. E, čitav niz događaja se planira, prije svega članovi vijeća sigurnosti odlučili su organizirati misiju na, u jezero Čad, to će organizirati Senegal i Francuska, a dogodit će se u Ožujku, također Norveška, Njemačka i Nigerija organiziraju i konferenciju 24. Vi ste već rekli da će predstavnici odbora DEVE biti ondje. Dakle, što više budemo zajedno radili da skrenemo pozornost na taj dio svijeta, i što više budemo mogli reagirati na tamošnje potrebe, to će stanje biti bolje. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. E, nažalost nemamo još puno vremena. Hvala ću uistinu vrlo kratko jer smo dobili već detaljni opis stanja u regiji pa se neću vraćati na to. Htjela bih samo e, povezati ovo sa prethodnom raspravom e, o uzajamnom fondu za Afriku. Naime, uzajamni fond za Afriku u svim svojim aspektima sigurnost, otpornost i zapošljavanje Omogućeno nam je da zajedno sa ostalim akterima damo odgovor na situaciju u području jezera Čad. Dakle, e, uzemni fond se bavi i pitanjima kao što su destabilizirana područja poput područja jezera Čad. Dakle, mi smo financirali područje e, za neki, u iznosu od nekih stotinjak milijuna eura samo u području jezera Čad. Dakle, ove četiri e, zemlje i e, pitanje je bilo zapravo kako, kakav će biti naš pristup. Zapravo mi smo e, imali čitav raspon e, aktivnosti od sigurnosti, nadzora granica, ali isto tako i nekih drugih aktivnosti. Što se tiče područja izrača, također smo dali doprinos za uspostavu multinacionalnih postrojbi na području jezera Čad e, da bismo pomogli zemlji u rješavanju sukoba i uspostavi vojne kontrole nad teritorijem. Što se tiče sjeveroistoka Nigerije, e, gdje ima posebno puno progranika, e, mi ćemo pokrenuti e, zajedno jedan program. Naime, to će biti e, program u iznosu od 193 milijuna, 193 milijuna eura, gdje ćemo pokušati dakle iskoristiti sve ciljeve, imat ćemo i e, konkretne aktivnosti usmjerene na humanitarnu pomoć, pomoć izbjegličkim kampovima, Iskoristit ćemo 123 milijuna koje smo uzeli iz indikativnog programa za Nigeriju i tamo također želimo pokrenuti zapošljavanje, imamo ekonomske programe, e, isto tako to je pitanje elektrifikacije i jačanje kapaciteta lokalnih vlasti da bi se mogli bolje nositi sa krizama. Dakle, imamo jedan opći pristup, e, ali isto tako e, imamo i e, nacionalne programe i koji služe zapravo kao dopuna u korištenju uzajamnog fonda i mi želimo da se zapravo na najbolji način financiraju aktivnosti koje odgovaraju pojedinim resorima. Da, mi namjeravamo organizirati ovaj posjet Čadu zato što želimo vidjeti vezu između sigurnosti i razvoja jer postoje određena proturječja e, kada je riječ o uporabi sredstava iz e, razvojne pomoći za pitanja migracija. Tako da nas zanima ovaj pristup. Mi bismo svi zapravo htjeli da se ne radi e, dakle po pojedinim resorima, nego da imamo jedan cjeloviti pristup na razini Europske unije. Charles Hvala, ovo je jedna iznimno važna rasprava. I hvala što ste nam eh, razjasnili kakva je situacija u tim zemljama. Očito je da se situacija razlikuje od zemlje do zemlje. Nigerija je zemlja koja je dosta razvijena, ako je uspoređujemo sa Nigerom ili Čadom. Međutim, ono što me pomalo iznenadilo jest da ste dio uzroka pripisali e, smanjenju cijene, padu cijene nafte. Mi smo prije nekoliko godina razgovarali e, u ovom odboru dok je cijena barila bila više od 100 dolara. I e, ljudi koji su živjeli u delti rijeke Niger nisu ništa dobili od toga. Dakle, taj ti prihodi od prodaje nafte ne dolaze do lokalnog stanovništva i to ne bi bio slučaj čak niti da se trostruko poveća cijena nafte. E, predstavnici političkih vlasti u Nigeriji dakle to smo mogli čuti već on mislim da moramo biti svjesni e, dakle problema s kojima se suočava stanovništvo, posebno prognanici. Ali postavlja se i pitanje postoje li logistički kapaciteti u zemljama kao što je Nigerija. Ako su kapaciteti dovoljni, eh, onda u čemu je problem? Je li to problem nedostatka financiranja ili nedostatka tehničke pomoći. E, dakle, mislim da bi to trebalo staviti u jedan širi kontekst. Vi ste u zaključcima rekli, a mislim da je to hrabrujuće, da bi trebalo raditi na jačanju kapaciteta, dakle na tome da sami mogu preuzeti kontrolu nad vlastitom situacijom i da budu u mogućnosti da pomognu drugima. Ja mislim da bi ova regija uz jednu dobro vođenu regionalnu politiku mogla rješavati i ovakve aspekte. Dakle, kako gledate na tu situaciju? Dakle, kako možemo zapravo sagledati ove probleme e, u, u tom jednom širem kontekstu? Postoje li, postoje li neke analize S obzirom da u nekim zemljama postoje zaboravljeni sukobi, u drugima postoje nove krize, tako da mislim da ne možemo nikako ovo zanemariti, a između ostalog e, moramo imati u vidu i kako se troši novac poreznih obveznika. Da, ja sam to pročitala u članku iz Financial Timesa, dakle pismo britanskog ministra ravnatelju glavne uprave Devku Evo i danas imamo ovu raspravu. možda bi trebalo više uključiti ministre na razini vijeća i trebalo bi im ukazati na hitnost situacije. Hvala. Mislim da su vaši komentari vezano uz područje delte rijeke Niger vrlo relevantni. Dakle, ne radi se samo o padu cijene nafte, nego i o sukobima koji se tamo odvijaju. A mislim da kogod je posjetio to područje rijeke Niger neće nikada zaboraviti kako e, ljudi tamo žive i tamo je vrlo visok postotak pothranjene djece. Ja sam ovo spomenula zato što a, se zemlja mora sagledati u cjelini, govorimo o Nigeriji. dakle, gospodarski pokazatelji, ukoliko su oni vrlo slabi, onda to znači da se neće moći isplaćivati plaće, a i to znači da će to isto tako utjecati i na kapacitete kojima zemlja raspolaže za rješavanje ovih problema. Ja vam samo mogu ispričati jednu kratku priču sa sjeveroistoka Nigerije koja će vam bolje ilustrirati um, kakva je situacija. Dakle, to je bilo negdje krajem prosinca. E, neke kampovima je upravljao WFP i trebali su prijeći pod državni nadzor. E, dakle, on nije bilo dovoljno hrane za ljude, tako da su se ponovno, da su se obratili WFP-u i UNHCR-u, zatražili su e, dodatnu hranu, međutim ljudi su e, prosvjedovali na ulicama zato što se kasnilo sa raspodjelom, sa dodjelom hrane. Dakle, vlada je pokušala to e, odgoditi jer nisu bili u tom trenutku u zemlji, a htjeli su da to bude popraćeno u medijima. Eto, takve se stvari događaju, da situacija se poboljšava. Naime, e, ovo stanje u Nigeriji je priznato tek 2016. godine. Vlada nije htjela e, priznati da je situacija toliko teška u tom dijelu Nigerije, međutim sada su promijenili stav i čak organiziraju i konferenciju kako bi upozorili na, na tu situaciju. Dakle, svjesni su težine situacije i spremni su zatražiti pomoć. Što se tiče e, korektne provedbe projekata, ja se slažem da je to prioritet. Dakle, mi samo radimo na projektima ukoliko možemo dobiti jamstva da će se oni korektno provesti, dakle ako ih možemo pratiti. Ja bih samo dopunila nešto. Da, ovo što ste rekli je iznimno važno. Naime, e, proračunska sredstva Nigerije su uistinu ograničene, oni su zapravo zbog pada cijene nafte na rubu bankrota e, i da kako zbog izdvajanja za obranu. Međutim, situacija nije bila bitno bolja prije nekoliko godina e, kada su dakle kada je cijena nafte bila viša da, samo da vas i u Gani je došlo do pada cijene nafte, a svejedno se bilježi rast između 10 i 15 posto. Da, slažem se. Samo ću dodati sljedeće. Mi e, u sklopu bilateralne suradnje surađujemo sa vladom i radimo na poboljšanju javnih financija i na povećanju transparentnosti državnog proračuna. Dakle, to je upravo jedno od područja u sklopu bilateralne suradnje s tom zemljom, dakle da se bolje e, upravlja e, javnim e, sredstvima na središnjoj razini, ali isto tako i da postoji bolja distribucija. Tako da je to jedan dodatni izazov uz sve ostale s kojima se zemlja suočava. Hvala. Da, mislim da ima dosta ljudi koji su uključeni u rad na zemljama AKP-a. Mi smo e, imali na jednom sastanku e, parlamentarce iz Nigerije koji su htjeli razgovarati o ciljevima održivog razvoja. Možda bi na zajedničkoj parlamentarnoj skupštini mogli e, to staviti na dnevni red i trebali bismo pozvati partnerske zemlje i vidjeti s njima što se događa, na koji način su uključeni. Neke zemlje su vrlo centralizirane, sve se događa oko glavnog grada, a zaboravlja se na periferna područja u Keniji eh, smo, imali smo jednog zastupnika iz sjevernog dijela Kenije koji je redovito odlazio. Međutim, očito je da, da on bio zapravo više iznimka nego pravilo. Dakle, E, vrlo često se događa da se sve koncentrira u glavnim gradovima, a da se zanemaruju rubni gradovi. Dakle, mogli bismo razgovarati i o transparentnosti financiranja. E, predsjednik Buhari je bio pozvan e, u Europskom parlamentu, čini mi se da je to bilo u listopadu ove godine, neki od nas su se sastali s njime, dakle postoji volja da se uvedu neke promjene ali e, moramo zapravo dobiti cjelovitu sliku o političkom kontekstu na cijelom području jezera Čad. Što se tiče dakle raspodjele sredstava e, na teritoriju čitave države, u e, procjeni potreba imali smo problem koji se odnosio na to da nemamo dakle podatke iz popisa stanovništva. Naime, popis stanovništva, imamo popis stanovništva iz 2006. čini mi se, međutim, e, a kada bi se uzelo u obzir te brojke, onda bi se bitno promijenila raspodjela sredstava e, sa središnje vlasti prema lokalnoj razini i to je za njih neprihvatljivo. Ali postoje dakle određene političke implikacije čak i kod prihvaćanja e, popisa stanovnika. Možemo li zatražiti od e, Ujedinjenih naroda da se, da se tu nešto postigne? Pa mi radimo na tome i e, zajedno s Nigerijom u području migracija. Nigerija je jedna od prvih e, zemalja na popusu migranata u Europi i E, jedan od glavnih izazova jest taj što što ne postoji civilni status. E, dakle, da se pokušaju ustanoviti potrebe u tom području. To jest tema koju analiziramo. U redu, hvala. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Mogli bismo isto tako čuti o situaciji u Mijenmaru. E, znam da su neki zainteresirani, na to utorak smo glasovali o apatridima, upravo su Rohinđe, e, narod koji nema državljanstvo, tako da možda to možemo staviti na dnevni red i onda ćemo pripremiti, pripremit ćemo tu temu jer inače ćemo to samo sada dodati, a izvjestiteljica nije nazočna. Mislim da zapravo postoji interes za to pitanje, pa predlažem da to stavimo kao zasebnu temu na, na dnevni red našeg odbora. E, hvala vam lijepo. U svakom slučaju moramo se, e, mi ćemo se pobrinuti da se ova tema ne zaboravi barem u parlamentu. Prelazimo sada na 20. točku dnevnog reda, izvješće Evropskoj godini razvoja za 2015. godinu. E, dakle, nadam se da ste dobili izvješće. Mnogi od nas su sudjelovali u brojnim aktivnostima. Evo, drago nam je da je s nama Richard Hans iz glavne uprave Devko koji je bio na čelu ovog projekta. To je godina koju smo uložili u budućnost, imali smo lijepu ceremoniju otvaranja u Rigi, potom završnu ceremoniju u Luksemburgu. Jako mi zanima ono što ćete nam danas reći, izvolite. Hvala. I hvala odboru što nas je pozvao. Ja ću vam održati jednu kratku prezentaciju onoga što je doista jedna uspješna priča. Ne događa se često da dobijete potvrdu da ste učinili nešto doista dobro. Međutim, ovdje je feedback doista sjajan. Dakle, ovdje je riječ o zadnjem, krajnjem, odnosno konačnom izvješću vezano je u jednoj cjelogodišnju kampanju, dakle jedinstvenu, po svojoj prirodi koju je usvojila komisija, dakle, krajem prošle godine i sada smo u fazi korepera kada je riječ o zaključcima vijeće. Također e, moramo izvješćivati i parlament o tome i zato smo danas ovdje. Evo, kratak podsjetnik dakle o glavnim aspektima ove nešto drugačije kampanje. Ovo je bila korporativna kampanja. To znači da su svi bili uključeni. Dakle, nije bila, ovo nije bila kampanja Europske e, komisije, već e, država članica, tu bi uključeni parlamenti. Ona je bila decentralizirana. Provodila se diljem Unije, dakle 25 od 28 država članica su sudjelovale u ovom u ovoj kampanji na nacionalnoj razini velik broj događaja koji je privukao velik broj sudionika. Zanimljivo je i što se dvije, što se dvije trećine sredstava potrošile na ove decentralizirane aktivnosti. su neke od aktivnosti, parlament je ovdje imao jako važnu ulogu, bio je jako prisutan tijekom cijele godine. Održali smo ovdje niz posebnih e, evenata, zasigurno ih se sjećate. Parlament je ovdje odigrao važnu ulogu u konceptualnom smislu programa, dakle dani otvorenih vrata, Potom e, u Europskim danima razvoja također e, je parlament odigrao e, važnu ulogu, dakle to se održalo tijekom tjedna dana u lipnju. Potom parlament nam je pomogao našim aktivnostima na društvenim mrežama. Jedan od sukreatora te, te, tih aktivnosti. Dakle, kad povezivali smo naše aktivnosti sa organizacijama civilnog društva, različitim predstavnicima, dakle dionicima, tu je bio također uključeni e, parlament, tu su aktivnosti povezane sa Euroskolom i tako dalje. Dakle, izvješće govori o provedbi u 25 zemalja članica, dakle, u materijalima koji su prevedeni na 23 jezika, veliko sudjelovanje dakle, organizacija civilnog društva. Tu počinjemo također uključivati privatni sektor, to je nešto na čemu želimo nastaviti raditi. To je dakle ta decentralizirana razina. Na centraliziranoj razini podijeljene dakle kampanje, materijali, logoj vezano uz sudjelovanje institucija. Ovo je grafički prikaz glavnih dijelova, dakle zajedničke izjave parlamenta, vijeća i komisije na zatvaranju kampanje koja je dakle, zatvorena 9. prosinca u Luksemburgu. Naš moto, dakle naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost. Vijeće će upravo e, usvojiti zaključke koji će sadržavati ove univerzalne poruke oko kojih je sve gravitiralo. Jedno od ključnih pitanja s kojim se često susrećemo jest fokusiranje na mlade ljude putem pričanja priča. Ne znam znate li, ali nedavno smo vidjeli članak u Špigalu koji je izazvao pozornost. To je doista članak vrijedan čitanja u kojem se kaže da postoji jedna emocionalna barijera između dobrobiti koju uživaju građana, dobrobiti koju uživaju građani i koji proizlaze iz Unije i osjećaja dakle kojim e, pripisivanja te blagodati upravo Europskoj uniji. Dakle, moramo također dati odgovor na emocionalnoj razini. Jer smo vidjeli negativne primjere takve prakse, ali ovo valja sagledati u pozitivnom svijetu. Dakle, storytelling, pričanje priče, dakle, humano lice, kako Evropska unija utječe na živote građana. U našem slučaju govorimo o razvoju. Dakle, kada se govori o usmjeravanju sredstava, govorite, a godine te i te, uputili smo toliko, toliko sredstava, od toga ljudi zaspu. Zato je važno na pravilan način naglasiti ovu pozitivnu priču. Potom partnerstva, jer volim svog povjerenika, on je doista jedan sjajan gospodin. To je hrvatski gospodin u odjelu, ali bude li on govorio o ovim stvarima ili nekakav nogometaš poput drogbe, koga će ljudi više slušati? <laughs> Pa to je bar jasno. Također ovdje je važna korporativna razina, dakle približavamo se 60. godišnjici dakle, ugovora iz Rima. Potom, kad je riječ o formalnoj e, dimenziji, svi su zadovoljni dakle, relevantnošću programa, on je ispunio ciljeve, bio je učinkovit, stigao je do ljudi, pozitivno je ocijenjen od e, strane građana. Dakle, vidimo da su da se ta podrška povećala za 4-5% krajem godine. Kad je riječ o učinkovitosti i doista održivosti, tu je važno partnerstvo, dakle networking, o to da ovo radimo zajedno, da se to ne pripisuje ni komisiji, ni uniji, već da se fokusiramo na pitanja koja se tiču ljudi, dakle njihove priče. I to su glavni zaključci. Mislim da smo postignuli dobar rezultat vezan uz ispunjenje e, ciljeva. I sada je pitanje kako nastaviti. E, vijeće je doista bilo, odnosno jest velikodušno u svojim zaključcima. Ovo je sada na razini korepera, ali naglašava se kako je važno da se nastavi rad koji će se temeljiti na ovom uspjehu koji smo postignuli tijekom prošle godine. Dakle, ova mreža koja je stvorena među državama članicama, nevladinim organizacijama, već se pretvorila u SDG mrežu. Održali smo sastanak sredinom ovog mjeseca, evo već pokušavamo ovo pretvoriti u neki širi okvir. Također će se pružiti uskoro prilike za zajedničke komunikacijske kampanje i gospođo predsjedavića, s ovim bih završio svoje izlaganje. Hvala. Hvala vam na ovom izvješću što ste nam dali pregled istoga. Želi li se netko javiti za riječ? Šarl, izvoli. A ti si izvjestitelj, izvoli. Hvala predsjednice. Zapravo imam više neke komentare nego pitanja. Drago mi je da ste tako zadovoljni rezultatima ove Europske godine za razvoj. To je prva godina da je jedan segment vanjske politike Europske unije bio predmet takve e, takvog tematskog tretiranja tijekom cijele godine. Službe e, su, koje su bile uključene u pripremni rad su uistinu izvrsno odradile taj posao kao i države članice. Gotovo sve države članice su e, organizirale praćenje kampanje i kampanje na nacionalnoj razini. E, ono što mi se čini posebno bitnim je istaknuti da je tijekom ove godine europska razvojna politika percipirana kao specifična, dakle percipirane su njezine specifičnosti. A moto je Our World, Our Dignity, Our Future. Mi smo zajedno s vijećem htjeli da osnovna tema bude dostojanstvo. Dakle, imamo određene vrijednosti, temeljna načela kojih se držimo. E, postoji također i e, povelja o temeljnim pravima i mi želimo da se te naše vrijednosti zapravo priljevaju i druge zemlje i u tome je razlika između nas i Kine jedini problem je bio nepriznanje Tajvana. Mislim da naša politika manje se temelji na interesima i zapravo mislim da je, da vrlo dobro da se zapravo u središte čitog tog procesa stavlja pojem dostojanstva. Europska komisija je odlučila nastaviti raditi u tom smjeru u gotovo sve komunikacije uvrstila pojam dostojanstva e, i mislim da je to vrlo dobro. Spomenuli ste i percepciju razvojne politike i humanitarne i percepciju humanitarnih aktivnosti kod Evropljana. Ja bih rekao da ona nije baš negativna, jer što se tiče statističkih podataka Eurostata vidimo da europljani uglavnom e, je prihvaćaju, a građani su ponekad ispred institucija. Meni se čini da je to poruka koja dobro prolazi, da e, mogli bismo neke stvari odraditi bolje, no 2015. godina nije bila samo prilika da prenesemo tu poruku. Meni se čini da je to bila dobra prilika da konstatiramo da su ljudi svjesni te poruke. Što treba učiniti za budućnost? E, dakle, to je bilo retoričko pitanje za kraj. Mislim da treba e, graditi i nastaviti raditi na temelju ove kampanje. Mislim da je ona dosta dobro prošla. E, mislim da nismo zapravo ne možemo stati s onime što smo učinili tijekom 2015. godine. Mislim da vrijedi nastaviti taj rad. Hvala. Hvala, zastupnik Noizar. Izvolite. Hvala lijepo. Mislim da svi možemo međusobno čestitati zato što je to bila dobra godina za naše za našu aktivnost lobiranja kojima smo htjeli skrenuti pažnju na razvojnu politiku. To se dogodilo istovremeno sa priljevom izbjeglica u, Njemačkom, u Njemačku i to su dva aspekta koje su međusobno povezana. Bez obzira na početne teškoće napravili smo sve moguće vezano uz dakle, agendu 2030. i traženje novog europskog konsenzusa. I mislim da ovu kampanju moramo pretvoriti u jedan instrument kojim ćemo poboljšati ostvarenje održivih ciljeva. Govorili ste o emocijama, emocijama i upravo putem njih moramo doći građana, to je važno govoreći o politikama razvoja. Primjećujem to kada nas, kada ovdje dolaze posjetitelji, kada organiziramo događaje, kada se uđe u taj, tu sferu emocija, onda ljudi više sudjeluju. Slažem se sa onim što je Šar rekao. Kod ljudi postoji konsenzus kada je riječ o razvoju suradnje i tu moramo nastaviti na tom putu, moramo iz ovoga izvući pouke i pokrenuti jednu široku kampanju po kojom ćemo dakle poboljšati vidljivost e, održivih ciljeva, odnosno milenijskih ciljeva. Kod mene e, to nije bilo jako vidljivo, dakle u mojoj e, zemlji su te aktivnosti bile nešto drugačija za promjenu smjera je sada možda prekasno. Nevladine organizacije su pokušale nešto učiniti, ali nije bilo predstavnika vlasti, to se vidjelo. Ostatak je povijest, izvolite. Hvala, evo dijelim vašu bol, kao što možete zamisliti. Ostajališta izvjestitelja i hvala vam na vašoj potpori tijekom cijele ove kampanje. Hvala evo odboru u cijelini. hvala zastupniku Noizeru. Mislim da su ovo doista važne stvari. Kao što sam rekao, mi smo sada pokrenuli ovu novu avanturu, dakle pretvaramo ovu mrežu u mrežu za ostvarenje održivih ciljeva to će biti nešto na čemu ćemo raditi tijekom vremena. I mislim da smo svi svjesni ovih pozitivnih stvari koje su proizašle iz e, ove kampanje, dakle vrijednosti o kojima se govorim. Tu smo naučili neke nove vještine tehnike, dakle, kojima zadržati ove ciljeve, dakle da oni budu uzbudljivi i da budu emocionalno privlačni. I hvala vam na vašim komentarima. Hvala i hvala osoblju komisije koja je organizirala ove događaje, hvala Kristijanu i hvala lijepo. Dobro, prelazimo na točku 21. Vrijeme za pitanja, nemamo ništa za to, razno također nema ničega po tom točkom i konačno sljedeći sastanci, dakle tri sastanka idućeg tjedna 10 i 30, to je 11.30, i zajednički sastanak sa odborom za kontrolu proračuna o unutarnjoj reviziji, dakle sustava EDF, to je jako zanimljiva tema. Ja znam da ste vi član konta to vam je evo utorak u, pola, u deset i pol. Četiri sata sa afetom, dakle glasamo o izvješću o migracijama. Dakle, to će biti zajedničko glasanje sa afetom u četiri sata idućeg utorka, pet otvoreni sastanak koordinatora, dakle, za sve članove sa novim eh, novim eh, vodećim čovjekom dakle OECD-a. Dakle, migracija, sigurnosna pitanja i sva pitanja koja su uvijek na našem dnevnom redu. Dakle, taj sastanak je u pet sati u utorak. Nemamo još e, potvrđenu prostoriju, to ću vam javiti, a idući redovni sastanak je 6. veljače. Hvala lijepo, hvala prevoditeljima i završili smo pet minuta ranije running so late is, is, uh, is a miracle. Thank you very... Čudo da nismo produžili uh, trajanje ovog sastanka. Hvala lijepo.